Mes chers collègues, bonjour. Poštovane kolege, dobar dan. Kao što možete vidjeti, ja sam sada u punoj formi. Imala sam malih problema u Strasburu, ali sada sam mnogo bolje. Tako da Možete biti sigurni da je vaša predsjednica tu i da će obavljati svoje funkcije sve do kraja mandata. U svakom slučaju nadam se da je sve dobro prošlo u Poljskoj za vrijeme misije sa gospodinom e, Van de Kampom. Jeste li nam donijeli e, kekse? Ne? Ha, dobro, nismo to ni očekivali. Hvala najljepša. Vidim da samo mislite na, na sebe, ne mislite na članove odbora. Bez daljnjeg odlaganja prelazimo na prijedlog dnevnog reda koji se može usvojiti ako nema nikakvih primjedbi. Koliko vidim primjedbi nema. Priopćenja predsjednice nema ih. Prelazimo na sljedeću točku, to je elektroničko glasovanje. Moram vidjeti da li imamo kvorum. Dakle, otvoram elektroničko glasanje. Gospođa Bilbao nema elektroničku karticu, tako da će glasati tako što će podići ruku, kao i gospođa Manesku, i koju želim dobrodošlicu na ovom odboru. Dakle, vas dvije ćete glasati tako što ćete podići ruku. Izgleda da ECR ima jednog glasača previše. Gospodine Robert Zilo, u vašem klubu imamo jednu osobu koja je glasala, a nije trebala glasati, tako da se trebate dogovoriti što je s tim. Da, upravo ste. Dobro, sada je sve u redu. Prelazimo na glasanje. Dakle, Izvješće e, gospodina Ismaila Ertuga o uvoženju infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji. Vrijeme je za djelovanje. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 2. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Gospodin Robert Zile, ispričavam se, ali želimo se žaliti u ime ECR-a jer na odboru e, trans, e, e, nas je šest. Tu je i Tomaš. Nažalost, dakle, ovdje imamo šest punih, punopravnih članova i imamo četiri zamjenika. Gospodine Robert Zile, da, imamo šest punopravnih članova ECR-a, ali moj e, sustav elektroničkog glasanja nije promijenjen. Dakle, sam softver nije promijenjen, a u mom softveru e, stoji da imate jedan glas previše u odnosu na proporcionalnost drugih klubova. Ako mi ne vjerujete, možete doći ovdje provjeriti na mom stroju. Pa vjerujete li e, softveru ili demokraciji? Ovako, gospodine Robert Zile, ja vjerujem u demokraciju, ali ne mogu sada preći na glasanje i prihvatiti jedan glas više. Ako ste vi promijenili broj punopravnih članova, onda ćemo mi to ponovno prebrojati. Evo, kao što vidite, ja volim demokraciju i više vjerujem demokraciji nego strojevima. A sada prelazimo na glasanje. Dakle, kompromis 2 se usvaja. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 3. Ne, tražite provjeru u redu. Otvaram glasanje o amandmanu 53. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 18 za, 14 protiv, dakle usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani. Čini mi se da nam je potrebna provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Kompromis 3 se odbija. Gospođo Bilbao, vi ste glasali za ili protiv? Za, dakle 17 glasova i gospođa Manerko ima glasačku karticu, ona je već glasala, dakle usvaja se. Imate sreće, gospodine Ercog. ECR, er, znajte da smo e, brojali vaših šest glasova. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. NV 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 7 za, protiv, suzdržani, EPP Usvaja se. Kompromis 5 za protiv suzdržani. Usvaja se. Kompromis 6 za protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman 85 za protiv suzdržani. Usvaja se. Želite provjeru? provjera za amandman 85. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 86. Za. Protiv. Suzdržanim. Usvaja se. Envi 30. Za. Protiv. Suzdržanim. Usvaja se. Kompromis 7. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržanim. usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržanim. usvaja se. Amandman 68 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za amandman 68. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada je jasno. Prelazimo na NV19. Za, protiv, suzdržani. Čini mi se da se usvaja. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 124 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 128 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 129 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. Hvala gospodine Kun. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tražimo provjeru za amandman 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Gospođo Bilbao, vi ste glasali za. Dobro, onda se to definitivno usvaja. Amandman 4. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 5. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. ITRE A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 17 za, odnosno kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 16. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 15. Za. Protiv. Suzdržani. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 18. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25 za, protiv, suzdržani. Nije sasvim jasno, molim provjeru. Otvaram glasanje, amandman 25. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, Pa EPP, glasate za ili protiv? Glasate za. Idemo ponovno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 36. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 44. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 22. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada prelazimo na konačno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. gospođa Bilbao, vi glasate za. Dakle, 29 za, 6 suzdržanih i e, nitko nije protiv. Želimo čestitati izvjestitelju čije izvješće je usvojeno. Idemo dalje. Sada imamo e, Prijedlog uspostave programa Digitalne Europe za razdoblje 2021. do 2027. To je dakle prijedlog e, u okviru odbora ITRE, a izvjestiteljica za mišljenje je gospođa Klune. Dobar dan. Ako želite razgovarati, molim vas da izađete iz ove prostorije. Gospođa Klune, izvolite, imate riječ. Hvala gospođo. Što se tiče e, digitalne Europe za razdoblje 2021 do 2027 e, radi se o e, mišljenju odbora ITRE koji je nadležni odbor za ovaj program. Mi bismo htjeli pozdraviti ovaj prijedlog koji želi uspostaviti digitalni program i glavni cilj je poduprijeti digitalizaciju europskog gospodarstva i društva i to je ključno kako bi Europa postala lider u ovom području koje se brzo mijenja i u kojem postoji tehnički napreci. Mi se suočavamo s novim izazovima i moramo zajamčiti da Europa bude konkurentna i da promovira e, pametno e, napredno društvo i zato imamo prvi pan europski digitalni program koji bi trebali poticati ulaganje u ova područja u Europskoj uniji. Jedan od glavnih ciljeva je kibersigurnost. To se nalazi u posebnim ciljevima od 1 do 3. Moramo zajemčiti visoke standardne kibersigurnosti u prometnom sustavi koji postaje sve više digitaliziran i povezan. Također, s obzirom na to moramo izbjeći bilo kakve nedostatke vještina u tom sektoru, zato podupiremo predlog komisije koje e, zaista ukazuje na paneuropske potrebe u okviru ovog programa. Želim samo napomenuti određene aspekte u ovom svom mišljenju, e, a to s obzirom na povećanja autonomnih vozila. Bilo bi dobro da komisija pojasni e, kakva će biti odgovornost e, tih autonomnih vozila kao i e, njihova sigurnost i isto tako moramo uvesti nove inovacije za mala i srednja poduzeća kako bi se brže uključivala u e, tržište i moramo imati pristupačnost bez barijera za starije osobe, osobe smanjene pokretljivosti i s invaliditetom jer one igraju ključnu ulogu i na kraju moraju postojati sinergije i komplementarnosti s drugim programima Unije u projektima od zajedničkog interesa, posebno onih koji se tiču e, prometa i koji imaju više sektorsku dimenziju. E, važno je da se e, na učinkovit način koriste e, fondovi za financiranje u ovim područjima. Te stoga mislim da bi bilo dobro da uzmete u obzir ovo mišljenje kada budete izradili stajalište ovog odbora TRAN o predlogu komisije. Mislim da će to biti od velike koristi i za komisiju koja je predstavila ovaj novi program. Hvala. Hvala najljepša, gospođe Kluno. U ime e, socijalista, gospodin Kaputo nije mogao biti tu. Tko će govoriti u njegovo ime? Nemamo nikoga. Dobro. Gospodin e, Tošanovski, izvolite. A ne, gospodin Zlotovski će govoriti. Da, u ime gospodina Tošanovskog. Naš izvjestitelj u Sjeni, kolega Evžen Tošanovski, je morao biti na odboru ITRE, koji je njegov glavni odbor i zamolio me da govorim u njegovo ime na ovom odboru. E, kao što e, je i gospođa Deidre rekla, mi pozdravljamo ovaj e, prijedlog Europske komisije programa Digitalna Europa i mislimo da je to sjajna baza za izradu mišljenja tran ali naš izvjestitelj u sjeni je uočio i određena područja na kojima bi se ovo mišljenje moglo i poboljšati e, najprije iako je kibersigurnost važna svi posebni ciljevi se moraju dobro predstaviti uključujući umjetnu inteligenciju e, i drugo a naš izvjestitelj također kaže da je bitno uspostaviti sinergije sa drugim programima i fondovima. Što se tiče ovog, tu moramo naglasiti i novi program, svemirski program Europske unije koji u sebi sadrži i e, projekte Pernikus i Galileo i smatramo da je potrebno pojasniti aspekte o digitalnim inovacijama i sudjelovanju trećih zemalja. Mi ćemo naravno e, predočiti i određene amandmane, a u svakom slučaju naš izvjestitelj u sjeni se e, veseli e, dobroj suradnji sa izvjestiteljicom i drugim kolegima. Hvala najljepša. Gospodine Rike, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. E, mi se želimo zahvaliti naravno e, e, Djerdre na ovom jako dobrom radu. Ovo izvješće čekamo već nekih desetak godina i sasvim je jasno da da smo imali ovakve prijedloge prije deset godina od strane komisije, to bi e, situacija na digitalnom tržištu u Europi bila bolja. Ali dobro, bolje ikad nego nikad. Ja se u potpunosti slažem sa e, komentarima izvjestiteljice. E, pet posebnih ciljeva svakako odgovaraju područjima intervencije koje je navela komisija i ovdje uzimamo u obzir područje prometa, naročito u određenim temama koje su za nas važne, a to su na primjer autonomna vozila ili željeznički e, promet. U potpunosti se slažem s tim da se autonomni, autonomna vozila moraju integrirati u ovaj e, projekt, da se moraju ojačati sinergije sa e, drugim vrstama prevoza i drugim programima, mora se zajamčiti e, komplementarnost i mi ćemo naravno predložiti određene amandmane, iako ih neće biti puno, zato što se doista skoro u potpunosti slažemo sa izvjestiteljicom. I mislimo da je ovaj prijedlog komisije dosta dobar, te mu se nećemo usprotiviti. Hvala najljepša gospodine Rike. E, gospodine Dalunde, izvolite. Hvala. Predsjednice, govorim ime kolega Kolonsa, Rekao mi je da podržavamo nacrt izvješća i nadamo se da će se i ojačati u sljedećim točkama data, zaštita podataka i privatnost, održavanje radnih mjesta visoke kvalitete, potpora malim i srednjim poduzećima, e, zelena logistika kako bi se podržao održiv transportni sustav. Hvala. Mogu ja to tako brzo vrlo ste učinkovitosti, hvala najljepša. A sada predajem riječ komisiji, gospodinu Mijelovu. Gospodin Mihajlov, izvolite u ime komisije. Mi smo već eh, u našem Preći ću na engleski. Tu imamo točku koja se odnosi na konkretni cilj 2, tu imamo dodatne kriterije, e, imamo i konkretne e, ciljeve za pametne gradove. Moramo se usmjeriti na nekoliko područja, jedno je transport, jedno drugo je energetika. Želimo vidjeti da se to snažno održava u tim područjima, ali i sinergiju između ta dva područja i kako možemo imati primjenu e, u svim tim domenama. E, htjeli bi i da e, svi transportni sustavi koji su autonomni u gradovima koriste urbane platforme i zato za taj cilj smo predvidjeli masovno korištenje E, platformi e, za pametne gradove u kojima će se upravljati područja, različita područja u gradovima, ali govorimo o gradovima e, koji su najkoncentriranija područja gdje imamo najviše stanovništva, BDP i radna mjesta, ali to će se širiti i ne neka rubna područja gradova i na ruralna područja. Hvala. Hvala najljepša. Ja imam jedno pitanje koje želim uputiti komisiji. Ako želimo sutra već imati e, digitalno tržište, to znači da moramo imati e, povezanost svugdje, hoćemo li onda uvesti 5G, hoćemo li imati dovoljnu infrastrukturu i tako dalje. Jeste li o tome razmišljali? Uh, okay, let, me uh, this. Odgovorit ću na to. 5G, infrastruktura, e, umreživanje, tu naravno se naglasak stavlja na transportne koridore i primjenu 5G. Vrlo jasno moramo reći da program Digitalna Europa nije usmjeren na e, umreživanje na široki pojas i 5G, nego na tri ključne tehnologije koje su tamo definirane, koje su tamo prepoznate, jer e, su ključ za našu digitalnu budućnost. To je kibernetička sigurnost. EIA u e, programu Digitalna Europa u odnosu na transport usmjerit ćemo se uglavnom na iskorištavanje prilika e, koje ima područje transporta. Naravno tu imamo autonomna vozila ima tu i prilike koje dolaze iz EIA, e dakle e, i e, smjerit ćemo se na kibernetičku sigurnost. Hvala najljepša, samo još jedno kratko pitanje jer zaista me zanima ovo izvješće, gospođo Klun. Vi ste govorili o umjetnoj inteligenciji. Možete li mi reći postoji li definicija toga ili namjerava li Europska komisija možda E, usvojiti definiciju umjetne inteligencije jer koliko znam takvu definiciju danas nemamo. Mogao bi vam dati definiciju, no neću to sada učiniti. E, to bi bio moj odabir raznih definicija, a to u ovoj fazi ne bi bilo u redu. Ali mogu reći da imamo e, stručnu skupinu na visokoj razini, već sedam sastala i e, oni će nam sastaviti izvješće i dostaviti o brojnim pitanjima. Prvo pitanje na kojem će raditi, na kojem već zapravo i rade, je definicija uh, uh, umjetne inteligencije. E, dakle, evo, za nekoliko mjeseci, e, trebali bi do kraja godine, nam dostaviti takvu definiciju umjetne inteligencije. U redu, bilo bi dobro da i mi dobijemo tu definiciju do kraja godine. Gospođo Klune, izvolite, vi možete sada imati zaključnu riječ. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni. Čini nam se da postoje puno pozitivnog, puno suglasja. Hvala svima, hvala i na pitanjima. E, mi ćemo e, sada raditi na amandmanima koji će e, doći u sljedećem krugu i siguran sam, da ćemo doći do vrlo pozitivnog ishoda. Hvala najljepša. Želim vas samo podsjetiti da je rok za ulaganje amandmana četvrtak 27.9. u podne. Dakle, četvrtak 27.9. u podne. Sada nastavljamo. Gospodine Vin van de Kamp, želite li da nastavimo ili napravimo pauzu? Nastavljamo, u redu. Onda nastavljamo sa uspostavom programa Invest EU. Gospodine eh, van eh, de Kamp, vi ste naš izvjestitelj i izvolite, predajem vam riječ. Eh, sorry, ja. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. <clears throat> Ik Hvala lijepa predsjednice. Samo e, još nešto e, kratko želim reći. Trebam izvješćivati o izaslanstvu e, u Poljsku ili će raditi koordinatori? Na sastanku koordinatora ćemo o tome razgovarati. Dobro. Nije mi to bilo sasvim jasno. Predsjednice, govorimo danas popodne o novom programu ulaganje u Europu. Što se tiče transporta, to je nastavak na EFSI. To je vrlo e, važan mehanizam ulaganja tu će e, razni odbori imati podijeljenu nadležnost e, temeljem 54. E, pa, pravila poslovnika. Imat ćemo vodeći odbor, ali imamo i članke 3, 4, 7, anekse 1, 2 i 3 uređuju podijeljenu nadležnost temeljem pravila 54. E, dugo vremena postale su dvojke, dvojbe o e, uspješnosti e, FC-a u području transporta. No na koncu došlo je do ukupnog ulaganja od 24 milijarde eura. To je do proljeća ove godine bilo iznos. Došlo je do ulaganja iz Europske unije E, do 8, iznosu do 8 milijardi eura. Dakle, gotovo tri puta e, uloženi iznos kad se to pomnoži. Ako e, sada prijeđemo na ovaj Invest EU, ulagati u EU, sve to dio pregovora o višegodišnjem financijskom okviru koji se, ti pregovori se vode na najvišoj razini. Tu je onda pristup e, povezanja Europa. I, e, a ovdje mogli bismo imati jamstvo 38 e, milijardi eura. To bi nam donijelo 15,2 milijardi eura europskih ulaganja. Želim to ponoviti brzo. Dakle, ulagali bi 15,2 milijardi e, eura iz Europske unije, no postojali bi e, e, ulaganja za koja jamče, jamče Europska unija do iznosa 38 milijardi eura. U okviru Invest EU mi govorimo o održivoj infrastrukturi Dakle, koristit ću izraz prozor održive infrastrukture. Imamo 11,5 milijardi eura koje su korisni za ovaj sektor. To su iznosi s kojima dosta toga možete postići u Europi. A onda moramo shvatiti da ovaj Invest EU tu se objedinjuju financijski instrumenti, a u prošlosti e, bili su e, u okviru CEF-a. Biće snažni naglasak na klimatske promjene, to ne iznenađuje. Svi smo se opredijelili za COP21, no istovremeno stavlja se snažan naglasak i na e, sigurnost, na obuku ljudi koji rade u sektorima transporta i turizma. Tu je još jedan e, važan e, čimbenik u e, aneksima. Često imamo glavna pravila u glavnom tekstu uredbe, ali detalji koji su važni su u aneksima i na to treba obratiti pozornost. Na primjer, više treba obratiti pozornosti na automatsku samovozeću mobilnost. E, treba posebno obratiti pozornost na prekogranične projekte, a istovremeno e, moramo vidjeti da postoji pravilna ravnoteža između pojedinih država članica, a istovremeno moramo posvetiti i dužnu pažnju turizmu koji je međuvremeno narastao u jedan od glavnih sektora gospodarstva. Isto tako smatram da ovaj Invest EU e, treba e, osigurati više sinergije između transporta i digitalizacije. To treba jače naglasiti. Ciljevi, investicijski ciljevi trebaju osigurati da barem 25% odlazi za održivu infrastrukturu, a sve to u kontekstu naše klimatske politike. Postoje tri kritičke točke. Prvo, komisija namirava uspostaviti model upravljanja za te projekte koji će se razlikovati od onoga koji se primjenjuje na EFSI. U efsi je Europska investicijska banka imala glavnu ulogu. Odno čini se da će taj zadatak sada biti stavljen u nadležnost samoj komisije, njene ruke. Bojim se da ovdje radimo dvostruku birokraciju. Stvaramo dvostruku e, birokraciju, dakle imamo Europsku investicijsku banku i komisiju. E, bio bih vam e, zahvalan, bio bih komisiji zahvalan kada bi nam to objasnila a isto tako e, moramo se pobrinuti kako bismo osigurali dom Invest EU programu postoji e, veća uloga za dodanu vrijednost i inovacije, a ne samo e, dupliciranje postojećih infrastrukturnih projekata. Često je lako kopirati već ono što imaš, no moramo više učiniti na digitalizaciji. Isto tako zamolio bih vas da obratite pozornost na amandmane. Evo, toliko kao uvod. Hvala najljepša, a sada predajem riječ gospođi Preuss. Hvala lijepa. Hvala komisiji što je podnijela ovaj prijedlog, a i Vimnu van kampu na nacrtu izvješća. sektor transporta ključan je za postizanje klimatskih ciljeva i preuzetih obveze iz Pariškog sporazuma. Naravno, treba nam preokret u mobilnosti i za to su nam potrebni poticaj za ulaganja. No, osim učinkovit učinkovitosti zaštite okoliša, moramo imati i pošteno sudjelovanje u transportu, moramo se pobrinuti da promjene mobilnosti E, ne idu na uštrb onih koji imaju niske plaće. E, moramo imati održive okvire tako da budemo sigurni da sva pametna i čista rješenja budu primjenjiva na e, siromašne lokalne vlasti. Ne možemo mala i srednja poduzeća preopteretiti. Dakle, nažalost u Europi idemo u krivom smjeru. Na primjer, zabrane e, e, vožnje, e, cestovne naknade za kamione. Ne govorim samo o industriji i okolišu, to je i socijalno pitanje, društveno pitanje u području transporta i promjene u njemu. Dakle, o čemu se zapravo radi u programu EU. Rado ću raditi sa izvjestiteljem, surađivati i ja i moji kolege će u to svrhu podnijeti amandmane. Hvala gospodine Zlotovski, izvolite imate riječ. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję panu posłowi za przygotowanie tekstu opinii. Hvala lijepa. Hvala najljepša na ovom e, mišljenju. Mi u potpunosti podupiremo ideju snimanja novog instrumenta koji će objediniti sve ostale financijske instrumente koji su do sada postojali u Europskoj uniji. Usklađivanje normi i standarda kao i različitih programa će sigurno zajemčiti bolju učinkovitost svih tih programa koji su na, našo, eh, na našem raspolaganju. To će nam omogućiti da imamo veću prednost od svih tih e, programa kao i politike kohezije koja će funkcionirati u okviru jednog jedinstvenog programa. Slažem se sa gospodinom e, Van de Kampom koji kaže da e, se trebaju poticati ulaganja, da su nam potrebna i jamstva na istoj razini kao i u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja. Ne smijemo zaboraviti također da postoji i fond CEF e, koji također se treba povezati s ovim programom. Invest EU je velika prilika za sve nas da ulažemo u sigurnost našeg prometnog sektora i ova vrsta projekata bi trebala biti prioritetna u svakom slučaju za nas. Ovdje dakle imamo prijedlog komisije kojeg ćemo morati još poboljšati kako bismo dobili veća ulaganja u ovaj sektor. Mislimo da je jako dobro što se traži da 50% ulaganja bude poduprijeto od strane ovog fonda i da se to uloži u infrastrukturu, prometnu infrastrukturu koja će biti održiva. I to je nešto što se treba sagledati u okviru politike održivog razvoja. Mi zato predlažemo da se to smanji na 40 ili čak 30%, a to bismo trebali uraditi isto i s onim pragom za e, cilj podupiranja e, pješaka i vozača i smatramo da se to treba smanjiti na 20%. Tako ćemo imati dostatne fondove za ostvarivanje ovog jako važnog cilja. Što se tiče ciljeva za infrastrukturu, trebamo vidjeti na koji način će se njome upravljati. Slažem se s onime što je gospodin Vandekamp rekao. On je rekao da ovaj program će omogućiti da odgovornost nema samo Europska središnja banka, već e, i komisija. No međutim to nam nije baš sasvim jasno jer e, uloga Europske e, banke za ulaganja je do sada bila jako dobra i mi smo ju cijenili, ali ako će nam to omogućiti da iskoristimo dosadašnja iskustva, onda ćemo moći na taj način e, bolje primjenjivati ovaj fond. Naravno imamo i amandmane koje ćemo predložiti nešto kasnije. Hvala. Gospodine Zlotovski, što se u ime ALDE, kluba ALGE, gospodin Rike. Izvolite. Ispričavam se gospođo predsjedateljice, ali da, na mene je red. Ja se najprije želim zahvaliti e, Vimu na veoma dobrom radu i na veoma dobrom izvješću. Mi doista možemo poduprijeti ovaj e, prijedlog, naravno što se tiče povećanja ovog e, praga, mehanizma, kao i potpore za ulaganje u turizam. To je grana gospodarstva koja je jako važna i jako je važno uvrstiti je u ovakvu vrstu instrumenata. Što se tiče e, klimatskih e, ciljeva, ne znam je li dobro smanjivati ovaj prag ili ne, o tome možemo još razgovarati. Što se tiče vraćanja na e, prometni sektor, iako taj prometni sektor možda nama nije svima ovdje najdraži, ali e, moramo raditi na održavanju tog sektora, to je važno, naročito za e, buduću komunikaciju o e, cestovnom prometu u kojem se želi smanjiti emisije CO2 i bilo bi dobro precizirati prilog drugi E, nama se dopada ono što e, je Nizozemska predložila, oni jesu stručnjaci na ovom području, dakle u prilogu drugom je jako dobro što ste naglasili da se treba raditi i na e, obnovljivim alternativnim gorivima koji će se koristiti u u prometu i tako dalje. Sada ne znam trebamo li govoriti o autonomnom prevozu ili automatiziranom prevozu. O tome još možemo raspravljati. E, isto tako kada govorite o diversifikaciji, nisam sigurna da ste to htjeli reći, možda smo tu imali neki problema s prevodom. I e, što se tiče globalne mreže ili opće mreže, kao što ste i vi to predložili, možda možemo razmisliti o tome, ali bi bilo dobro da se to ograniči samo na one koji su imenovani u e, prilogu. Jer ako e, se bude proširilo na sve druge, onda to nećemo moći jednostavno provesti. E, moramo vidjeti što je s fondovima, odakle sva ta financijska sredstva. Znate da smo već imali neke neka loša iznenaženja e, sa e, sa programom e, Obzor 2020 moramo vidjeti dakle hoćemo li doista imati dostatne fondove. A što se tiče upravljanja, pozdravljam inicijativu komisije o prijenosu upravljanja sa Europske E, banke za ulaganje na Europsku komisiju. Objasnit ću zašto. Suprotno ovom što je rekao gospodin Zlotovski, ja nisam bio zadovoljan radom Europske e, banke za ulaganja. I, jer bez obzira na to u kojem odboru smo e, radili, u kojoj fazi rada smo bili, svaki put bi banka rad prebacila na odbor za izdvajanje izlaganja koji jednostavno nije bio dovoljno učinkovit i zbog toga mislim da je to usporilo rad e, naših e, odbora i to na onim vrlo važnim temama koje su imali dodatnu europsku vrijednost. Zato mislim da je dobro obaviti ovaj prenos ovlasti i drago mi je što Europska banka za ulaganja više neće biti ta koja će odlučivati o ovim projektima i dobro je što smo razdvojili te e, nadležnosti jer je to jedan od koraka ka optimizaciji o kojoj smo već govorili i mislim da ćemo na ovaj način e, imati veću vidljivost e, što se tiče ovih programa, što se tiče savjetovanja u ovim programima. A što se tiče četiri cilja mehanizma, to je nešto što ćemo možda morati malo pojasniti. Mi ćemo uložiti amandmane i što se tiče priloga A, i raspodjele, tu također moramo pojasniti neke stvari, ali u svakom slučaju mi smo zadovoljni e, što je poboljšan i pojednostavljen ovaj mehanizam koji nam je važan, e, što je upravljanje tim mehanizmom poboljšano što se ponovno vraćamo na tu dodatnu europsku vrijednost i mi ćemo u svakom slučaju poduprijeti ovo izvješće našeg kolega Vima, iako ćemo uložiti i neke amandmane. U svakom slučaju, drago nam je što je komisija dala ovaj prijedlog. Hvala najljepša gospodine Rike. A sada riječ imaju zeleni. Mm, gospodine Kit Taylor, hoćete li vi govoriti ili ću ja? Ajde, možda ćete vi to bolje. Hoću li ja govoriti o programu Invest EU ili ćete vi? Ja ću, dobro. Hvala. Gospodine Vim Vadekam, hvala vam na dosadašnjem radu. Ono što nas najviše brine u okviru mog kluba je to da ulaganja kao i javna i privatna partnerstva i jamstva moraju imati određenu ravnotežu, mora se postići bolja ravnoteža između gubitaka i e, e, profita. Dakle, profit ni, u koju ruku ne smije biti privatiziran, a gubitke ne može snositi e, uvijek društvo, naročito kada govorimo o javnom proračunu. To su vaši amandmani, to je u vašem amandmanu broj 3 u prijedlogu mišljenja. Zatim, kada govorimo o prioritetnim ulaganjima, mislim da moramo imati i e, stvarne projekte. Dakle, konkretne projekte koji moraju imati konkretne ciljeve. Gospodine Wim van de Kamp, vi znate da e, mi danas imamo jasne e, klimatske ciljeve i moramo vidjeti da li e, ovi projekti su u skladu sa parišnim sporazumom i e, našim obvezama smanjenja CO2. Dakle, ne smijemo nikada minimizirati u ovim projektima sva ona pitanja koja se tiču vanjskih troškova i na koji način možemo spriječiti bilo kakve gubitke financijskih sredstava. Gospodine E, Vandekamp, hvala vam što ste uključili granu turizma u ovaj projekt. U početku to nije bilo tako. Mislim da će to omogućiti e, turizmu da iskoristi projekte koji su e, koristi i za turiste, ali i za ugostitelje. Zato smatram da je ovo jako važno, ali nešto nisam shvatila, gospodine Wim Vandekamp, i tu se možda ne slažemo jer vi kažete i tu ćete mi morati zaista pojasniti i to detaljno pojasniti. Vi ste rekli da manje od 50% udjela ulaganja se mora primijeniti na ostvarenje klimatskih i okolišnih ciljeva. S tim se ne slažem. I tu se slažem sa gospodinom Rikeom. Morate nam ovo objasniti. Morate nam objasniti ovo vaše mišljenje. Hoćete li mi sad objasniti? Ne, mislila sam da kažete ne, da ne želite objasniti. Dobro, čućemo vaše objašnjenje. Zapravo se vi ne slažete sa gospodinom Rikeom. Da, da, slažem se s njim. On je meni jako zabavan. Možda vama nije, ali vjerujte mi da je. Pa da, možda je bio zabavan do danas. Dobro, nastavljamo. Dakle, molim vas samo da nam objasnite zašto ste ovo napisali kako bismo e, mogli vidjeti kakve kompromisne e, amandmane ćemo uložiti. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Prijedlog mišljenja koji nam je predstavljen o ovom programu Invest EU koji će zamijeniti sadašnji e, Europski fond za strateška ulaganja sadrži vrlo zanimljive i relevantne prijedloge kojim se jamči financiranje projekata na području prometa. U potpunosti se slažem sa e, prijedlozima e, i proširenju ovog programa na željeznički promet, e, infrastrukture za korištenje alternativnog goriva i održivu mobilnost. Također podupirem uključenje globalne mreže TNT te jer se ne možemo usredotočiti samo na e, osnovnu mrežu već moramo omogućiti i financiranje i drugih projekata kojim će se umrežiti i povezati najudaljenija područja. Što se tiče 50% financiranja kojim se e, trebaju ostvariti klimatski i okolišni ciljevi Europske unije, mislimo da to nije dovoljno i mislimo da taj cilj treba iznositi 60% kao što je to slučaj u programu programu Europskog mehanizma za povezivanje Europe. I na kraju ja ću na ovom odboru uvijek eh, govoriti o eh, jednom cilju koji mi je vrlo važan, a to je eh, proračunska fleksibilnost. Program Invest EU se ne može usredotočiti samo na privatna ulaganja, već bi trebao služiti i za povećana javna ulaganja. Bez velikih javnih ulaganja nećemo moći postići ciljeve na području ekološke tranzicije. U tom slučaju želim da se isključi e, deficit e, javnog duga iz ovog programa kao i sufinanciranje koji e, ciljeva ekologije i koji će doprinijeti boljem boljoj realizaciji programa Invest EU. Hvala najljepša. Hvala. Prvo vam želim čestitati na izvješću. Osobito u odnosu na nekoliko ključnih točaka gdje se naglašavaju prekogranične zone, a znamo da su one najosjetljivije u smislu Connecting Europe. Njima je uvijek potrebna najveća potpora. Po mom mišljenju također je vrlo važno sagledati zemljopisnu ravnotežu. Ove smo godine vidjeli e, u nekim krugovima da neke zone imaju prednost pri drugima. I često se isto tako zaboravlja e, govoriti i spominjati turizam u našim izvješćima, no e, godinama već vidimo da ovaj sektor mora ostati u središtu pozornosti našeg odbora. Znamo da E, Europa danas dovoljno ne podržava e, e, ulaganja kako bi se nosila sa sadašnjim budućim izazovima u zapošljavanju, socijalnom ulaganju, klimatskim promjenama. Dakle, još uvijek imamo problem pristupa financiranju. To prijeći provođenju postojećih programa i postizanju europskih e, ciljeva. E, možda nam treba manje pravila, ali i jasnija pravila i fleksibilnije programiranje, a i e, trebamo veću stabilnost. Invest EU važan je alat za poticanje i javnog i privatnog ulaganja u transportni sektor. da budu u skladu sa klimatskim ciljevima. No ne smijemo zaboraviti niti socijalnu dimenziju i moramo pojasniti u, kojim područjima i koje intervencije podržava ovaj program. Ne možemo ostati na samo na postojećoj infrastrukturi. Hvala. Hvala najljepša. Sada ću predati riječ komisiji. Gospođa Ester Goger je ovdje sa nama. Dobrodošla, gospođa Goger. I predajem vam riječ, izvolite. Euh, Hvala najljepša gospođo predsjedateljice. Općenito govoreći, komisija je vrlo pažljivo razmotrila prijedlog mišljenja izvjestitelja i čuli smo raspravu danas poslijepodne. E, u određenim aspektima se možemo složiti sa prijedlozima izvjestitelja i drugih kolega ovog odbora, a što se tiče drugih aspekata, mi u ime Europske komisije bismo predložili da određene komentare uvrstimo ne u e, temelj ovog prijedloga, već e, u okviru delegiranih akata koje ćete dobiti uskoro. I također postoje neki aspekti s kojima se ne slažemo, ali moje kolege iz glavne uprave e, MOV će o tome govoriti, a naročito se to radi o onim dijelovima koji se tiču e, klimatskih ciljeva. Što se tiče upravljanja, Dakle, tu su promjene opravdane dvama elementima. Kao prvo, ova jamstva. Mi otvaramo pristup jamstvima i još uvijek je Europska investicijska banka tu glavni akter i mi očekujemo druge partnere EBRD e i druge banke da se priključe kako bi se to sve moglo prilagoditi i održavati taj otvoreni pristup. A također mi želimo da EU e ima snažni fokus na politiku u odnosu na EFSI Dakle, da se zaista bavimo onim investicijskim elementima koji su među našim političkim prioritetima. To objašnjava ove promjene do kojih je došlo u upravljanju. Mi naravno smo tu čuli neke kritike da da zaista tu se može nešto u okviru faze pregovaranja izmijeniti, prilagoditi Također ćemo e, razmotriti što kažu o tome odbori i vijeće. Spremni smo izmijeniti e, te propozicije, ali mislimo da bi bilo pogrešno da se to uspoređuje sa sustavom EFSI-a, zato što ovaj cijeli instrument je drugčije postavljen i osmišljen. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Što se tiče ovih e, aspekata. Ja ću sada dati komentare na engleskom. Mislim da je bilo tu puno rasprave o prioritetima i mi naravno shvaćamo da ovaj odbor e, fokusira se na prilog 2 i hoću naglasiti ono što je već i spomenuto. Tu ćemo imati veliku jasnoću i vidljivost e, toga kakva je, zna, kakav je značaj priloga 2 što se tiče ovih smjernica za ulaganja i to ćemo uskoro s time upoznati odbor i mislim da na ovoj osnovni većina ovih amandmana će biti obuhvaćeni ovim temeljem aktom, ali mislim da cijeli niz tih amandmana se mogu e, naći u ulagačkim smjernicama zato što tamo se definiraju prioriteti. Općenito uzevši mi pozdravljamo sugestije da se e, prioritet stavi na ovo ili ono područje e, na planu transporta, odnosno prometa. Također podržavamo ovu ideju da se, da se u da se fokusira na TNT, ali također i na ove horizontalne prioritete, to su digitalizacija, dekarbonizacija i e, alternativna goriva primjerice. Tako da e, ćemo sada rado se pozabaviti amandmanima, to ćemo detaljno razmotriti i vjerojatno ćemo jedan dio toga uvrstiti u ulagačke smjernice. E, znamo da su klimatske promjene izazvale veliku zabrinutost, e, no mi to gledamo sa jednog drugog kuta. Mi naravno shvaćamo što tu ljude brine. Komisija i glavna uprava MUV naravno imaju ambiciozne ciljeve koje su u skladu s onim što smo iznijeli u našem instrumentu Connect Europe povezivanje Europe i mislim da sada kad bismo govorili o razini tih ciljeva da bi odbor trebao zapravo malo detaljnije e, razmotriti kako će se to sve mjeriti, odnosno ti ciljevi. U okviru Connect Europe smo eksplicite naveli da zeleni oblici e, prometa kao što su željeznice i tako dalje su veoma važni i da sav taj prelazak na druge oblike prometa bi trebao održavati ciljeve na planu suzbijanja klimatskih e, promjena i moramo imati konzistentni način mjerenja tih ciljeva u svim fondovima i mislimo da bi se ti ciljevi mogli postići. Što se tiče upravljanja, evo o tome je već e, to dosta rečeno, tako da ne želimo ništa dodati. Merci beaucoup. Au nom de la monsieur Hvala najljepša gospodine eh, Van de Kamp. Vi ćete zaključiti ovu raspravu. Izvolite. Hvala. Tri komentara. Četiri zapravo. Kao prvo, što se tiče održavanja, to nije jedna od stvari ovog, s kojom bi se trebao baviti ovaj fond InvestEU. Razgovaramo dakle ovdje o svježim ulaganjima i države članice koje imaju te infrastrukturne projekte ih moraju sami održavati. To koliko sam ja shvatio. Drugi komentar što se tiče ovih e, ciljeva zaštite okoliša i Sada se obraćam vama, gospođo. U ožujku smo u okviru EFSA, 2017. u okviru EFSA smo usvojili mjeru da se 40% neke stvari moraju financirati iz EFSA u svakom tom e, okviru, ulagačkom vremenskom periodu. Dakle, neovisno sada radili se o 30, 40, 45 u okviru različitih tih naših programa. I mislim da bi 40% bilo dovoljno. Vaš idealizam je e, hvale vrijedan, no činjenice se neke puta ne uklapaju to. Što se tiče e, profita koji se može ostvariti u svo dužno poštovanje, to je jedan dosta komunistički komentar. Mi naravno želimo ostvariti profit. Europska unija bi trebala izvući nekako dobit iz eh, tih građevinarskih radova, inače eh, bismo se vratili vrijeme prije Francuske revolucije, ne znam da li nam je to cilj. Što se tiče upravljanja, ne slažem se s komisijom. Komisija navodi da oni žele više se fokusirati na politiku, to shvaćam, trebamo imati ekološki pristup i zeleni to žele. Ali mi ovdje govorimo o zajmovima. I e, naravno trebaju postojati, treba postati tržište za te zajmove po efsi Također imamo i bespovratna sredstva i različite druge instrumente koji su s tim povezani. Ali ako se govori o komercijalnim zajmovima, zajmovima koji se daju pod komercijalnim uvjetima i ako se onda sada to uh, upliče u to politike Europske unije, to je nešto o čemu trebamo dobro razmisliti. Možete reći Europske investicijske banci, mi želimo imati multimodalni pristup, želimo imati ekološku situaciju, moramo imati prekogranični element, ali ako onda kažete mi ćemo to pogurati zato što želimo ulaganje u to. Ne znam da li ćete dobiti zajam na temelju takvog pristupa. Dakle, trebamo imati jasan pristup u dogovoru s komisijom što se tiče same formulacije. Hvala vam najljepša gospodine Vandekamp. Želim vas podsjetiti na to da sam ja možda utopista kao što ste vi rekli, ali u svakom slučaju bez utopije ne može postojati nikakvo ni djelovanje, djelovanje koje bi moglo e, uroditi plodom. Zato mislim da bismo svi trebali tako djelovati, naročito kada govorimo o klimatskim promjenama i ublažavanju tih promjena. To je taj moj doprinos ovoj raspravi. Želim vas podsjetiti da je rok za ulaganje amandmana e, već najavljen. Radi se o četvrtku 27. listopada u 18 sati. To je dakle krajnji rok. A sada nastavljamo sa radom. Madame Gospođa Mesner još nije tu, tako da ćemo napraviti pauzu od 15 minuta. Oui, madame. Izvolite, gospođo Ravodalon. E, je li moguće, jesu li svi zastupnici koje zanima izvješće e, koje je trebalo biti održano u 18 e, sati, jesu li svi tu? Dakle, radi se o predlogu za Europski fond za regionalni razvoj i kohezijski fond. Dakle, za PPE e, vi ćete govoriti ECR, gospodin Zlotovski, koji je tu. Alde, tu nemamo nikoga. A, gospodin Rike, njega to zanima, zar ne? Pa, vrlo čudno, danas ste Dominik nekako zaboravljam. Možemo li sad onda odraditi osmu točku? Slažete li se svi s tim? Dobro, onda nećemo praviti stanku. Ne, ja se ne slažem. Ne, ne, ipak ćemo preći na točku osmu, a nakon toga se vratiti na točku šestu. Dakle, sada predajem riječ e, gospođi Revo Dalon Bonifo. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Sada ćemo govoriti E, o izvješću koje je povezano sa prethodnim izvješćem, tako da mislim da nije loše što ćemo sada čuti ovo mišljenje. Dakle, radi se o o Europskom fondu za regionalni razvoj i kohezijski fond kojim se želi e, ojačati e, promet. Prijedlog Europskog komisije je problematičan jer ograničava kapacitet regija da koriste ove fondove za sufinanciranje e, projekata u prometu. E, tu nemamo dakle uključen e, cilj treći, dakle radi se o povezivanju Europe, već se radi o tematskoj koncentraciji registraciji e, prijedloga. Komisija predlaže da se svi fondovi usmjere ka strateškom cilju 1 i 3, dakle cilj 1 je pametna Europa, a 2 zelenija Europa, a to e, ograničava programe za prometni sektor. U našem predlogu izvješća ja predlažem da se smanji e, procenat sredstava koji će se usmjeriti ka pametnjoj Europi i da se ta sredstva usmjere ka povezanoj Europi. Dakle, ja predlažem da se 25% e, resursa preda regijama u tranziciji, a 20% najnerazvijenijim E, regijama zbog toga što su te regije u potpunosti odsutne iz ciljeva 1 i 2 a to je posebno teško za najmanje razvijene regije koje ne mogu koristiti regionalne fondove za sufinanciranje projekata u prometu. Kako bismo e, to ispravili u mom prijedlogu izvješća e, kažem da bi se trebali uvesti novi ciljevi koji su povezani sa prometom. Najprije posebni cilj povezan sa pametnom mobilnošću i kvalitetom uloga prevoza e, u prvom cilju politike pametnija Europa. Zatim posebni cilj povezan sa održivom mobilnošću u drugi cilj politike koji se zove Zelenija Europa. I treće, posebni cilj povezan s financiranjem e, pravednog tranzicijskog fonda u e, treći cilj politike povezanja Europa i zatim e, povezani cilj koji je povezan s pristupom uslugama javnog prevoza u četvrti cilj politike koji se zove Europa sa socijalnom komponentom. I mislim da bi bilo dobro izbrisati predlog e, komisije koja, e, kojim se ograničava upotreba EFR-a za regionalne aerodrome i e, željeznički promet. Hvala najljepša. Gospodine Vandekamp, imate riječ. Eh, voorzitter, dank u zeer. Ik eh, Hvala. Imam čast danas poslje podne da govorim eh, iz, u ime moja kolegica Klaudija Manolo, ona je na porodiljnom dopustu. Sve vas pozdravljam. Zahvaljujem e, izvjestiteljici na ovom pristupu, no tu sam e, malo oprezniji od nje. Mi smatramo da Europski fond za regionalni razvoj, dakle EFRR, ne bi trebao biti opterećen time da se sve u njega sada pokuša ugurati. To je fond za regionalni razvoj. Što više tu imamo inovacija, ozelenjivanja, prometa, to bolje, ali mislim da ne bi se trebao taj fond na taj način strukturirati jer EFRR je isto dio ove rasprave o VFO-u. Nedavno smo imali mišljenje gospodina Rikea koju smo usvojili poslali u odboru za proračun o načinu na koji mi e, vidimo taj odnos. i njime bi se u Connect Europe e, prenio velik dio sredstava iz, iz EFRR-a, RDF-a. I pitamo se da li bi odbor za promet e, možda radili se o tome da ih je to sve ponjelo. I što se tiče ovih sredstava koje se, će se u evfo e u dodijeliti ERDF-u, e odnosno efrr u Dakle, moramo paziti kako se to radi jer e, velik e, dio ovog kluba e, dakle žele da se ulažu novci u zračne luke u ovim najudaljenijim područjima. Tu moramo biti pažljivi jer uglavnom se te regije razvijaju zahvaljujući tim regionalnim zračnim lukama. Znam da ih imamo previše, ali slažem se s time, ali ta najudaljenija područja su upravo područja gdje oni nisu viška. Dakle, trebamo tu biti pažljivi. Iznićemo neke konstruktivne amandmane, tako da vidimo kako možemo ovo mišljenje e, izdefinirati do kraja. Hvala najljepša, gospodin Zlotovski. Imate riječ. Merci, madame la présidente. Hvala najljepša. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala i izvjestiteljici koja je predstavila prijedlog mišljenja. Kohezijska politika je najbitnija politika za financiranje infrastrukture i to je jedini instrument koji nam može omogućiti da najslabije razvijenim regijama e, ponudimo e, razvoj infrastrukture. Zato mislimo da je dobro podupirati sve vrste e, prevoza i razvoj infrastrukture za taj prevoz, barem na ovoj razini na kojoj je sada. Ovi projekti bi nam trebali omogućiti da financiramo što je veći broj projekata, uključujući zračne luke i e, nabavku e, željeznica. Također, trebamo ukloniti sve prepreke za intermodalni promet. E, željeznički promet je tu najbolja alternativa kada se radi o prevozu putnika i robe. U okviru e, infrastrukture zračnog prometa moramo uzeti u obzir da su naše potrebe sve veće i veće, a da e, tržište se samo povećava kao i broj putnika. U prošlosti smo već se suočavali sa problemima učinkovitosti zračnog prevoza. Mi, na primjer, u Porskoj svake godine e, primjećujemo da imamo sve više i više putnika na lokalnim zračnim lukama, tako da nikako ne bismo htjeli ograničiti njihovo korištenje i trebamo im omogućiti korištenje e, fondova za regionalni razvoj i kohezijski fond. Nismo sigurni postoji li dovoljna kohezija u e, klimatskim ciljevima. Ovdje se predviđa da e, to treba iznositi najmanje 30%. Što se tiče kohezijskog fonda se govori čak i o stopi od 37% a e, više godišnji okvir nam kaže da to treba iznositi najmanje 25% proračuna Europske unije kako bi se realizirali klimatski ciljevi. Mislim da bismo trebali biti fleksibilni na ovom području kako bismo uzeli u obzir potrebe i e, uvjete u kojima se nalaze različite države članice. Zato trebamo e, tematski razvrstati sve ove ciljeve, raspodijeliti ih po državama članicama i bolje identificirati one elemente u kojima e, je naša pomoć najviše potrebna. Što se tiče e, tematske raspodjele, to se treba uraditi na nacionalnoj razini i trebamo uzeti u obzir da vrlo često regije u jednoj državi članici ne koriste dobro europske fondove. Na nacionalnoj razini je mnogo jednostavnije identificirati prepreke i učiniti da cijeli ovaj postupak bude učinkovitiji. I zato smatramo da bi ovaj pristup mogao dovesti do pozitivnog ishoda. E, rješenja koja predlaže komisija mi se čine dosta opravdanim. Što se tiče prijedloga mišljenja, nama se sviđa smjer u kojem ovo mišljenje ide, dopadaju nam se komentari koji su iznijeti u ovom mišljenju, naročito što se tiče jačanju sinergija između različitih financijskih instrumenata i e, kohezijske politike. Naravno, mi ćemo predočiti određene amandmane i unaprijed se veselimo dobroj suradnji s izvjestiteljicom i izvjestiteljima u sjeni. Hvala najljepša, hvala gospodine Zlotovski. gospodine Rike, predajem vam riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Najprije želim čestitati Kristin na vrlo inovativnom eh, mišljenju i na eh, tome što je izradila vrlo podrobno mišljenje. Zapravo već sam čuo određene stvari koje sam ja htio reći i od gospođe i od gospodina e, Vandekampa i gospodina Zlotovskija. Zapravo ono što je nama problematično u odboru TRAN je taj da e, Europski fond za regionalni razvoj e, nije fond iz kojeg se izdvajaju sredstva za promet na razini Europske unije, ali isto tako i na razini država članica. Dakle, ovdje se radi i o tematskim i geografskim ciljevima. Drugo što želim reći, to je rekao upravo i gospodin Zlotovski, e, na regionalnoj razini često se suočavamo sa određenim problemima upravljanja fondovima zbog e, složenosti upravljanja tih fondovima i zbog složenosti samih projekata. Zaključak je taj da je realizacija dosta spora. Prve godine e, su jako teške i vidjeli smo zato da na regionalnoj razini e, se fondovi ne koriste na najbolji e, način. Nismo zadovoljni tim korištenjem i nismo zadovoljni rezultatima tih projekata. Zato predlažemo u okviru ovog predloga komisije isto ono što sam predložio i na drugim odborima, a to je da se 20 milijardi iz Europskog fonda za regionalni razvoj prebace na mehanizam za povezivanje Europe. E, jer time ćemo odgovoriti na sva ona pitanja koja su postavljena malo čas. Mi ćemo dakle na taj način ići u onom smjeru u kojem želimo ići što se tiče tematske raspodjele i sigurni ćemo biti da na razini država članica postoji jednostavna primjena e, i raspodjela fondova i da će se koristiti svi oni mehanizmi koji su nam na raspolaganju, što do sada nije bio slučaj. Dakle, možemo na kraju reći da ovaj kohezijski, kohezijski fond e, jeste bio E, dobar u transferu 10 milijardi od 80 e, milijardi, a u novom prijedlogu e, se prenosi 10 milijardi od 45 milijardi. Možda gospodin Zlotovski želi prebaciti još više novca, ali to je ogromna svota i ogromna svota novca, ali samo mali procenat u odnosu na sva sredstva koja su nam na raspolaganju. Dakle, taj prijedlog trebamo ponovno dati Europskoj komisiji kako bismo zaista postigli naše ciljeve i nadam se da će to biti usvojeno na kraju i time ćemo dati i europsku dodatnu vrijednost, a istovremeno i pojednostavniti primjenu. Ovdje želim iskoristiti priliku i reći da se nadam da će nas vijeće poduprijeti u ovim našim e, željama kako bismo svi išli ka realiziranju projekata koji su od naše zajedničke e, važnosti. U okviru ostvarivanja ciljeva e, Europskog fonda za regionalni razvoj, tu također možemo zadržati određene predloge koje smo imali ranije, jer je to temelj koji će nam omogućiti da idemo ka specifičnim ciljevima napretka Europske unije. Ne smijemo zaboraviti da vrlo često čim se suočimo s nekim poteškoćama prebacujemo e, projekte na neke druge fondove, uključujući i na regionalnoj razini. Veoma često je teško dobro shvatiti programe i eh, a to je problem koji je još veći kada govorimo o regionalnoj razini. Zato moramo vidjeti na, u kojoj fazi razvoja se nalazi koja regija i koje programe treba realizirati, koliko su ti programi složeni ili ne. I samo još nešto za kraj. Kristin je netko kome je stalo do socijalnog aspekta i zato i je napomenula te socijalne aspekte eh, Europskog fonda za regionalni razvoj, ali to nije nešto što se tiče današnje rasprave jer tu ne govorimo o istim fondovima financiranja. Ne znam, možda se to može uvrstiti u ovaj program, o tome možemo razmisliti ali nisam sigurna da možemo ići ka većoj socijalizaciji e, i uvrštavanju veće dimenzije socijalnih aspekata u ove fondove. Ne znam ni hoćemo li uspjeti uvrstiti nove ciljeve, ali o tome možemo raspravljati na e, sastancima e, izvjestitelja u sjeni. U svakom slučaju želim čestitati na kvaliteti ovog izvješća. Hvala gospodine Rike, a sada predajem riječ gospodinu Tayloru. Izvolite. Uh, um, Hvala. Ja govorim tu u ime Jo Evans koja se ispričava što nije mogla doći ovdje. Ona je inače naša izvjestiteljica u sjeni. Uh, ona misli da ulaganja u prometne projekte bi trebalo doprinijeti postizanju ciljeva iz Pariškog sporazuma i također e, minimaliziranju vanjskih e, troškova. I mislim da zaista trebamo brižljivo razmisliti i procijeniti potrošnju regionalnog e, novca na regionalne zračne luke. Ako su one blizu jedni drugima, ali samo se radi o tome da su na različitim stranama granice. E, zračna luka u Gladbahu je u Njemačkoj, a s druge strane u Nizozemskoj ili Belgijskoj, Belgiji s druge strane granice imamo e, zračne luke koje su vrlo blizu. To neće doprinijeti ciljevima iz Pariškog sporazuma. Moramo o tome razmisliti, ne radi se samo o ekonomskoj koristi za područja. Mi smo svi eh, živimo na istom području, a to je planet Zemlja. I ne smijemo naprosto ispuštati previše ugljika. I ovo izvješće, prijedlog da se 25 milijardi eura iz fonda EFRR podroši na sufinanciranje projekata koji su dio instrumenta Connecting Europe i da se popravljaju postojeći tuneli i mostovi, da se poboljša sigurnost i onda još imamo i ove projekte kao što su e, ove nedostojeće veze prekogranične u e, željezničkom transportu, smanjenje buke u željezničkom prometu i integracija drugih oblika prometa u TNT. Dakle, to je ono što je zaista važno. Hvala. Excusez-moi, j'avais pas vu quelle fille. Madame Demonte, vous avez la parole. Gospođa Demonte, izvolite, imate riječ. Innanzitutto desidero dire che sono d'accordo con la collega Christine. Hvala, eh, predsjedniče. Slažem se sa Kristinom da eh, sredstva kojima govorimo eh, moraju imati i regionalni i nacionalni element kad određujemo prioritete. Ja sam radio u lokalnoj vlasti i u Lučkoj regiji svijesta sam značajnih razlika između pojedinih regija. To je nešto o čemu moramo voditi računa. Transportni element kod e, regionalnih operacija treba e, jače naglasiti. Možda se neki dijelovi izvješća preklapaju, no istovremeno možemo podržati turizam. Imamo brojke koje smo e, vidjeli u, na odboru e, i pokazuju te brojke e, da se udvostručuju. un buon servizio, penso che un... Mislim da moramo podržati zračne luke koje, podržavaju i e, nacionalne elemente i u ukupnom razvoju koje vidimo u sektoru zračnog prometa. Što se tiče najudaljenijih regija, moramo se pobrinuti da budu pravilno povezani sa e, kontinentalnim dijelom zemlje. Trebamo upočivati na članak 9 u aneksu na stranici 179 odnosno članak tu govorimo o prekograničnim regijama. Tu vidimo određeni prijepor. Možda nam to možete pojasniti. Kada govorite o čekanju, govorite o e, području od 25 km. Govorimo o E, malom učinku na stanovništvo u najudeljenim regijama. Što to znači? Želimo e, što želimo postići? Nisam sigurna da sam pravno razumio vaš prijedlog. Čini se da zapravo e, se udaljavamo od one Europe koju podržavamo. Zapravo želimo podržati najslabije regije. ne želimo e, sve stanovništvo stjerati samo u središta e, s puno ljudi. Upravo u suprotnom smjeru želimo ići. Može li komisija to komentirati? Hvala lijepa. Hvala na prilici e, za ovu intervenciju. Počet ću tako što ću pozdraviti nacrt izvješća i zahvaliti izvjestitelju na radu, na njenom radu izvjestiteljici i na brzini kojom je radila. E, to je jedan od prioriteta koje je komisija opetovano naglašavala e, da se treba kretiti naprijed što je brže moguće u cijelom paketu prijedloga za više godišnji financijski okvir. E, no, možda ću se vratiti na ovo posljednje pitanje. Ako sam ga dobro shvatio, to se više radi na anekse um, zajedničkih odredbi, a ne na regionalni kohezijski fond. No ipak e, želim e, uvjeriti zastupnika kako je prioritet potpore kohezijske politike razvoj manje razvijenih dijelova Europske unije i tu se e, naš doprinos malo i povećava u odnosu na prethodno razdoblje. Dakle, taj iznos kojim se daje manje razvijenim e, regijama e, Europe. osvrnut ću se na dvije stvari koje se danas čuo. Prvo pitanje sematičke koncentracije tematske koncentracije. Ono što komisija želi postići u korištenju fondova regionalnog razvoja i kohezijskih fondova jednostavno rečene, rečeno ukupan cilj tematske koncentracije je da se sredstva usmjere na glavne prioritete unije uz zadržavanje odgovarajuće razine fleksibilnosti za e, regije Europe kako bi ta sredstva mogli prilagoditi svojim potrebama. E, neke, prijedlozi o tematskoj koncentraciji malo su problematični. Kao prvo, šireći e, ideju tematske koncentracije na tri od pet ciljeva politika, otežava se e, uopće e, sam pojam koncentracije. Ako e, širite stvar na tri do pet prioriteta, što su vam onda ključni prioriteti? E, I to ću nadopuniti tako što ću pogledati neke od brojki koje se predlažu. Zapravo, stupanj tematske koncentracije kad se proširi kroz tri prioritetna područja u nacrtu izvješća, a bez zahtijevanja više razine tematske koncentracije e, nego što je komisija. To imamo, takav prijedlog to bi bilo protivno onome što sam sad rekao. E, mi moramo se pobrinuti da regije dobiju dovoljnu fleksibilnost da se mogu prilagoditi e, ta sredstva svojim e, konkretnim okolnostima. Zato smo i predložili tematsku koncentraciju na nacionalnoj razini, a ne onako kako je tradicionalno bilo na regionalnoj razini. E, neki su izrazili zabrinutosti o mogućoj centralizaciji tog procesa i do toga da ćemo imati veći stupanj e, kontrole na razini glavnih gradova, ne regija. No u stvari e, prijedlog je upravo ide u suprotnom smjeru. Želi postići suprotan učinak. U ovom trenutku su postoci fiksirani na regionalnoj koncentraciji, na regionalnoj razini. A ako imamo koncentraciju na nacionalnoj e, razini, onda imamo fleksibilne iznose koje se mogu trošiti na nacionalnoj razini, e, ograničeni samo ukupan iznos na nacionalnoj. I na posljedku još dvije stvari. Čuli smo nešto o razini koncentracije na e, klimatske ciljeve. E, važno je naglasiti koji su razlozi u podlozi različitih e, postotaka. Komisije predložila sveukupni pristup od 25% ciljano na klimatske ciljeve nakon 2020 i brojke u okviru ERDF-a e i kohezijskog e, fonda su više. To je zato što svaki regionalni program mora e, doprinijeti kako je to odgovarajuće. Regionalni kohezijski fond očito mogu puno doprinijeti klimatskim ciljevima, a drugi fondovi, recimo socijalni fond, teško će doprinijeti prosjeka od 25%, pa mora postojati varijacija s obzirom na prilagodljivost i e, prikladnost pojedinih e, fondova. I na posljedku, što se tiče nekih isključenja koje je predložila komisija, neki zastupnici su zbog toga zabrinuti. Mi ovdje pokušavamo e, izvući dvije ključne lekcije. Prvo, iskustvo koje nam je naučila prošlost, a drugo e, dosljednost sa sveukupnim prioritetima Unije. To je ono što želimo postići. Što se tiče lekcije iz prošlosti, tu to se uklapa u naše e, razmišljanje o e, prijedlogu isključenja zračnih luka za najudaljenije regije. Smatramo da to pitanje financiranja regionalnih zračnih luka treba ostaviti nacionalnim vlastima koje e, se trebaju pobrinuti za relativno financiranje takvih luka. I e, na koncu e, što moramo osigurati jednako postupanje za trgovačka društva, moramo se po pobrinuti da nema nepoštene konkurencije u sustavu. Hvala najljepša Europskoj komisiji. Sada predajem riječ našoj izvjestiteljici, gospođo eh, Revo Dalon. Hvala najljepša gospođo predsjedateljice. Ovo je bila prva razmjena mišljenja koja je doista bila zanimljiva i sa izvjestiteljima u sjeni i s drugim zastupnicima kao i sa predstavnicima komisije i unaprijed se veselim konstruktivnom radu i suradnji. Mislim da je važno naglasiti da svi projekti koji su vezani uz promet predstavljaju jako eh, važan aspekt za europske zemlje i za regije koje predlažu te projekte. Kada govorimo o socijalnim aspektima, ovdje se obraćam Dominiku, eh, o tome govorim kako bismo uspjeli smanjiti teritorijalnu eh, frakturu socijalnih aspekata. To sam htjela naglasiti u ovom izvješću i mislim da to nikako ne smijemo zaboraviti u ovom području promet može igrati ključnu ulogu. A ova prometna politika i što se tiče Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog e, fonda e, mora biti prioritetna. Vidjet ćemo na koji način ćemo E, realizirati sve to, ali mislim da je bilo važno to ne uvrstiti samo u neke ciljeve, već u sve ciljeve i da trebamo naglasiti važnost najudaljenijih regija kao i onih regija koje su najmanje razvijene. Eh, jer ne možemo uvijek pružati ono što treba najrazvijenijim regijama, već eh, trebamo ostvariti povezanost i eh, u svim drugim regijama Europe. Trebamo vidjeti na koji način možemo biti najrelevantniji što se tiče prometnih projekata u Europskoj uniji i u okviru regija i na koji način regijama možemo pomoći da ostvare ciljeve tih projekata. Znamo da postoji razina razvijenosti razvijenosti država članica, ali isto tako i razina razvijenosti regija. I mislim da je jako važno surađivati s regijama i napredovati na taj način, e, bez obzira na to što neke države članice mogu biti manje razvijene od regija e, koje se nalaze u tim istim državama članicama. Gospodine e, Vandekamp, znajte da bi bilo, zaista bi mi bilo drago kada bi, kada me ne bi zvali gospođo Kristin, e, već gospođo e, Revodalon, jer je to moje prezime, a Kristin mi je ime. Hvala najljepša na tome. i beaucoup, Madame Revodalon. Hvala najljepša gospođo Revo Dalona, hvala i što ste to pojasnili i što ste e, rekli da ne želite više da vas e, se zove imenom, već prezimenom. I hvala što ste nam pojasnili i određene ključne aspekte vašeg izvješća i e, što ste pojasnili činjenicu da stalno treba ponavljati razliku između država članica i regija, jer bez regija ne postoji Europa. Želim vas podsjetiti da do ponedjeljka točka 1. listopada u podne možete podnijeti amandmane, a sada se vraćamo na točku šestu. Gospođa Mester e, je tu. Evo, ostavit ćemo vam malo vremena budući da ste tek ušli u prostoriju. A vi ćete nam govoriti o predlogu direktive o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada. Dakle, radi se o tekstu kojim će se izmijeniti prethodna direktiva direktiva i direktiva iz 2019. 16 eh, i direktiva 65. Sada vam predajem riječ, gospođo Meissner. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala što ste izmijenili dnevni red. Morala sam glasati u ITRE o nečemu u čemu sam dosta sudjelovala. Na drugoj strani ove zgrade. No, evo tu sam. Što se tiče e, lučkih uređaja za prihvat isporuke brodskog otpada, imali smo sastanak izvjestitelja u Sjeni, puno smo razgovarali sa komisijom kako bismo se kako bismo e, vidjeli kako oni doživljavaju određene izmjene koje mi predlažemo. Općenito govoreći, prijedlog komisije je nešto što smo donekle relativizirali ili e, ja sam pregledala puno luka. Ja mislim da je prijedlog dobar, on traži jedno rješenje koje se uklapa e, za sve. Želimo slati robu morem i prebacivati je kopnom e, u što manje birokracije bila sam u Njemačkoj, Portugalu, Lisabonu, Nizozemskoj. Pregledala sam luke i jasno mi je da je ponekada teško e, stvari raditi uvijek na isti način. E, no, ako donosimo direktive, to znači da se neke stvari mogu malo izmijeniti u državama članicama, moramo ipak vidjeti što je izvedivo u praksi. Na sastanku izvjestitelja u Sjeni E, to smo razmotrili. Sutra imamo ponovo sastanak izvjestitelja u sjeni. Mislim da ćemo uspjeti e, usuglasiti izvješće. Sada e, mogu reći da smo dobro napredovali, imamo osam kompromisa. Prvi se tiče obuhvata, nismo tu puno izmijenili, razumna praksa, to smo ugradili, to se ne puno ne razlikuje. Što se tiče članka četiri, kada e, govorimo o uređajima za prihvat, lučkim uređajima za prihvat, važno je naglasiti e, da treba se usmjeriti na ponovu upotrebu, na recikliranje. No, znam da to nije bila namjera e, komisije. oni imaju puno novih zadataka, nemaju novih ljudi, pa je to onda izazov. Što se tiče neudeljenih regija, države članice imaju eh, posebne nacionalne, nacionalna sredstva e, i, specifične značajke e, e, to može biti teža situacija u takvim regijama nego u nekoj luci usred Europe i mislimo da je važno pogledati strukturu troškova želimo E, da to imamo i na engleskom i na lokalnom jeziku. U parlamentu se smatra da je engleski uvijek potreban, no dobro, to je međunarodni jezik. Mora biti jasno na kojoj osnovi će e, se izračunati e, pojedine naknade i Onda e, dolazimo do monitoringa. E, komisija htjela svake tri godine, mislimo da bi svakih pet godina bilo dosta. Što se tiče malih luka, imamo posebne uvjete. Mislimo da male luke mogu biti izuzete na primjer ako u regionalnom sustavu sudjeluju u regionalnom sustavu otpada i ako se to može dokazati, ako države članice notificiraju, mi ne želimo da otpad ne bude uključen zato što je luka mala. Moramo za to pronaći pravilo. Kada govorimo o prijenosu otpada izravno sa brodova, postavlja se naravno pitanje e, e, otpad se ne smije uzimati sa brodova na moru kad napuste luke. E, važan nam je taj plan za izravni prijenos e, otpada. Ima nekih specifičnih stvari. Za male luke to treba jasno e, regulirati. Neki ljudi kažu da ne, da ne možemo da neke stvari tu možemo napraviti digitalno kada brod otplovi što se tiče e, e, ribolovnih mreža i pribora, e, mi smo to unijeli. ribarski brodovima dobivaju novac, plaća im se da ulove otpad i da ga dovedu na obalu. tu smo mi u našem izvješću malo pojasnili prijedlog komisije. Komisija je rekla da ako napustite europsku luku i odete u ne europsku luku da treba ukloniti sav otpad. Mi smo tu bili malo skeptični, posljednja luka može biti mala, puna i ne možete biti sigurni da se sljedeća luka može nositi s tim otpadom i riješiti ga. Ne želimo da sljedeća luka mora preuzeti e, sav otpad. E, bilo nam je važno da imamo strukturu troškova i politiku da zagađivač plaća. To je odlučna točka, moramo se pobrinuti, to će biti važno i u trijalogu. Komisija je rekla da treba postojati 100% neizravna naknada koja će obuhvatiti sve. Luke kažu da to ne funkcionira u našem kompromisu. Većina smatra, to je e, stajalište vijeća, neizravnu naknadu treba izračunati na temelju kategorije veličine broda i na temelju redovnog e, e, prometa tim brodom i kapaciteta pojedinog plovila. Mislim da su to glavne stvari, a isto tako tu piše i da E, balastne vode e, moraju se uzeti u obzir. Komisija baš tu e, to jako ne želi, pa niti države članice. Evo, mislim da su to glavne stvari koje sam htjela spomenuti. Nadam se da nisam ništa izostavila. Što se tiče definicija, imamo određene, određene proširenja koje je predložio parlament. Imamo jedan kompromis za e, uvodnu izjavu 18. To je zapravo to. Nadam se da nisam ništa zaboravila. Evo, e, tu se nosim sa svim tim papirima. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni. U ovoj fazi dobro smo surađivali. To je vrlo ambiciozno izvješće koje ćemo e, e, ponijeti na pregovore. Hvala najljepša gospođa Meisner na ovoj jasnom izlaganju. Gospođa Klun, izvolite, imate riječ. Hvala e, predsjednice, želim zahvaliti i gospođi izvjestiteljici na obavljenom poslu. Podržavam njene komentare, postoji dobra suradnja svakako s našim uredom E, zahvaljujem i drugim izvjestiteljima u Sjeni. E, nadam se da ćemo ostvariti sutra pozitivan napredak e, Gospođa spomenula neka područja koja nas osobito brinu. Ima vrlo malih luka koje su preopterećene administrativnim zahtjevima uz malo dobiti za okoliš. moramo biti oprezni. Moramo postići ravnotežu, e, neku fleksibilnost da ih se ne preoptereti sa velikom količinom otpada Mislim da je to detalj o kojem sada e, raspravljamo. Moramo se pobrinuti da e, ribari e, nemaju trošak kad dostavljaju otpad. Moramo razlikovati aktivan i pasivan riblji otpad i onda pitanje trećih zemalja E, želim da brodovi mogu e, e, nastaviti u treće zemlje, a da ne moraju prvo se riješiti otpada. Prijedlog mora biti u skladu sa postojećim zakonodavstvom EU o otpadu i drugim relevantnim zakonodavstvom. Obuhvat ovog prijedloga i svrha je uskladiti naše zakonodavstvo, u tom smjeru idemo i e, zadovoljna sam s ovim poslom koji je do sada obavljen sa izvjestiteljima u sjeni. Zaista mislim da ćemo puno toga obaviti, da ćemo dobro napredovati i zahvaljujem se gospođi Majsner na pomoći i potpori. Hvala. Hvala, gospođa Grapini, izvolite. Hvala. Sutra ćemo održati drugi sastanak. Želim zahvaliti kolegama u odboru TRAN, u ime kluba SED-a e, na amandmanima. Želim zahvaliti i SED-u tajništvu. Što se tiče ovoga što smo čuli od izvjestiteljice, nadam se da ćemo sutra razjasniti te stvari. Općenito govoreći, u skladu smo, slažemo se s onim što je rekla izvjestiteljica, no nadamo se da ćemo pregovarati o nekim pitanjima i postići kompromis. Moj klub podržava prijedlog komisije tri godine, ne pet. Ja mislim da je razdoblje pet godina predugo. Teško je nešto provjeriti nakon pet godina. A, možda o tome možemo pregovarati i izračunati neki prosjek onda moramo i pojasniti neke izraze. Na primjer, mi smo predložili neke amandmane u pogledu definicije programiranog ili planiranog prometa definiciju je dala komisija, definicija koju je dala komisija nije dovoljna. Pa smo podnijeli amandman u tom pogledu. Također smo podnijeli amandmane koji se tiču brodova koji su e, dobri za okoliš. Slažemo se, no tko će e, to utvrditi? Tko će e, utvrditi da je neki brod povoljan za okoliš? Možda i to trebamo tu ugraditi. Moji kolege su podnijeli amandmane u pogledu još jedne definicije luke. komisija je formulirala definiciju, ali mi imamo drugačiji prijedlog. Evo, to su neke stvari koje treba pojasniti. Gazina, govorili ste o sustavu e, povrata troškova, ali e, treba pojasniti te sustav e, izračuna. U ovom izvješću ne želimo, ovim izvješćem ne želimo povećati teret za male luke. Glavna nam je svrha prikupljati otpad otpad koji stvaraju brodovi u bilo kojoj luci, maloj ili velikoj. Ključni cilj je smanjiti količinu e, otpada i zato moramo imati pošten sustav naknada, a i sustav e, koji će e, davati poticaje kako bismo izbjegli bacanje otpada u more. Gazina ima puno iskustva a tako i drugi izvjestitelji u sjeni zato što svi imaju iskustva u svojim zemljama pa tako i ja no e, ja mislim da možemo postići sporazum e, o nekom praktičnom rješenju treba nam nešto praktično bilo bi besmisleno, beskorisno e, dogovoriti nešto što se ne može provesti u praksi. U svakom slučaju nadam se da ćemo postići sporazum jer su svi kolege pokazali spremnost za suradnju u zajedničkom nam je interesu da imamo e, bolju uredbu nego što je ova sadašnja. gospodine Naravno, zahvaljujemo izvjestiteljici. Mislim da smo sa izvjestiteljima u Sjeni imali zaista korisnu raspravu. Mnogo toga je razjašnjeno. Unutarnji vodeni tokovi je primjerice jedan, jedna od tih stvari. I mislim da bi bilo korisno Kada pogledamo ove luke u najudaljenijim e, regijama, da se tu nešto kaže o tome da se omogući da se to financira i iz e, izvora koji nisu unutar tih zemalja. E, što se tiče članka 2 gdje su definicije, dakle što zapravo predstavlja otpad, brinu nas tu sedimenti, Mislim da trebamo spomenuti to eksplicite. I vidjet ćemo kako će to proći ovdje na našem odmoru. Hvala gospodine Pandalin, gospodine Taylor imate riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala Gezine i drugim izvjestiteljima o sjeni na svim njihovim e, doprinosima ovom dosjeu. Ovdje e, imamo jedinstvenu priliku da se riješimo ovog smeća koje zagađuje naša mora i oceane i koje ugrožava život u morima. Razgovarali smo o nekim od ključnih stvari i postoje neke stvari koje nisu još riješene i bit će mi drago sudjelovati na sastanku sutra. Glavni cilj ovog akta je da se potaknu e, vozila, da splovila da idu upravo na ona mjesta gdje mogu taj otpad ostaviti. Ako oni to ne žele učiniti, to je zaista velik problem. Moramo potaknuti sve brodove, sva plovila da uvijek u luci ostavljaju e, svoj otpad, da se njega ne rješavaju na pučini. I mi se dakle e, zalažemo za ovaj 100% sustav neizravnih naknada kojima bi se to riješilo. Mislimo da direktiva treba ići i dalje. Naprosto stimulirati e, vozila, to plovila da e, odlažu otpad u tim lučkim postrojenjima nije dovoljno. Trebamo ih spriječiti da ga odlažu na pučini trebamo to naprosto učiniti kaznenim, kriminalizirati. Mislim da je to ključna stvar jer ćemo samo na taj način moći zaštititi mora i oceane. I naš cilj da riješimo taj otpad u morima također se odnosi i na otpad od ribarskih alata, dakle odbačeni ribarski alati, alati su već obuhvaćeni direktivom 1224, ali u kompromisu 4 obaveza da kapetani u roku 24 sata prijave e, da su izgubili ribarski alat, ribolovni alat i više nije tu. To me zaista iznenadilo. I zaista bi komisija trebala e, harmonizirati te obveze izvješćivanja u, cijelom, u cijeloj Europskoj uniji. Činjenica da to nije u konačnom tekstu će ugroziti život u moru i zakonodavci i e, civilno društvo moraju imati relevantne i točne podatke o e, tom otpadu, tako da ću sada ja gurati to da e, moraju kapetani prijaviti gubitak svih tih ribolovnih alata. I rado ću sutra ujutro nastaviti raspravu o tome. Merci Madame Gonzalez, la parole Hvala, gospođa Gonzales. Gracias a la Meissner Hvala. Zahvaljujem gospođi Meissner na vrlo glatkom načinu na koji je ovo izvješće e, se sastavljeno. Što se tiče samih amandmana, ovo naglašavanje nasumičnih provjera, kazni, koje moraju biti razmjerne E, šteti koja se nanosi javnom zdravlju i okolišu. Moramo također napraviti plan za ove otpadne vode koje se e, ispuštaju. Ovo što je rečeno već o izgubljenim ribolovnim alatima, moramo vrlo brzo reagirati. Moramo imati i pravila vezana za e, cirkularnost kod ribolovnih alata. Osposobljavanje, informiranje e, radnika je posebno važno. E, radi se o načinu čišćenja i poprav, popravaka. Radi se o putničkom i teretnom prijevozu. Potrebni su nam nacionalni programi koji će se djelomično financirati iz tih naknada. Što se tiče dakle, upravljanja otpadom, primijetili smo da odbor za zaštitu okoliša u kompromisu broj 7 u ovom momentu ima definiciju ovog mm, otpada s brodova, a na odboru za okoliš, oni imaju definiciju i fiksnih i plutajućih platformi. U amandmanu 89 iz SID-a i amandmana 91 zelenih vrlo je važno da se ta definicija uključi u naše izvješće i konačno to je nešto što smo, o čemu smo već ranije govorili, trebamo vrlo biti konkretni što se tiče veličine plovila i luka koje su izuzeti, znači koja je maksimalna veličina te luke koja bi omogućila da ta luka bude izuzeta. da se nadoveže na ovo što je rekla gospođa Bilbao, male luke bi se trebale okupiti da, da osmisle zajedničke planove za upravljanje otpadom. To je nešto što trebamo zaista detaljnije razmotriti. Vidimo da se većina zaista slaže oko ovog izvješća i nadam se da će naši amandmani biti usvojeni, ali u svakom slučaju sam zahvalna na naporima koje su uložili svi izvjestitelji, uključujući one u sjeni jer se radi o važnom tekstu i nadam se da ćemo sutra e, te neke stvari riješiti preostale. Hvala najljepša. Predajem riječ komisiji. Gospođo Berg, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Hvala, gospođo Meissner. Zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni na svemu što su već učinili na ovom dosijeu koji naglašava odnosno naglašavamo da se radi o važnom dosjeu koji može dovesti do toga da se e, otpad sa plovila e, zbrine u lukama, a ne da se ispušta na moru. Posebno e, je važno da se otpad koji se skupi u ribarskim mrežama zbrine u lukama i da to ne izazove dodatne troškove ribarima. Gospođo Meissner, drago nam je e, da ste zaista uložili tu velike napore i kolege iz EMSA su također tu e, dali svoj doprinos. Gospodin Mili vas pozdravlja i kao što smo rekli, prijedlog komisije je razrađen u suradnju sa EMS-om koja će također imati važnu ulogu e, u provedbi onoga što je dogovoreno. Tri teme ću sada naglasiti, koje su zapravo najvažnije teme. E, velik broj amandmana, uključujući kompromisne amandmane, upravo se na to osvrću. A dakle, radi se o ovoj 100% neizravne naknadi za e, smeće i ove veličini, dakle također i ovaj otpad koji je posljedica ribarstva koji je veoma sve veći problem i to da su izuzete vrlo male i male luke. Kao što je gospođa Majsne rekla, radi se o direktivi koja nastoji dovesti do harmonizacije, teško je međutim obuhvatiti sve. Ako zaista želimo riješiti problem e, tog morskog otpada koje potiče od plovila, moramo osmisliti stimulativne mjere koje će omogućiti da maksimalno postignemo da se taj otpad odlaže u luke. Naknade su zasnovane na volumenu prometa i obično je u prošlosti to e, djelovalo kao destimulans, tako da sa tom 100% neizravnom naknadom za otpad, za smeće, mislimo da je to da se time osmišljava pravi stimulans, ali također hoćemo reći da će luke i dalje moći i druge naknade nametnuti ovisno o veličini broda, tonaži i tako dalje. Znači ne radi se o e, harmonizaciji bez ikakve nijanse u cijeloj Europskoj uniji. Na taj način mi također mislimo da tu postoji dovoljno e, stimulacije za luke koje žele ulagati u dodatne kapacitete e, i omogućiti plovilima da zbrinjavaju otpad u tim lukama. Što se tiče ovog ograničenja volumena o kojem se govorilo, dakle to su, o tome su raspravljali izvjestitelji u sjeni, pozdravljamo napredak koji je postignut, no mi e, mislimo da to ograničenje volumena bi se trebalo ograničiti samo na izuzetne situacije, primjerice tamo gdje brodovi koji žele odložiti veću količinu nego što je navedeno u njihovom kapacitetu skladišnom. Dakle, onda bi oni trebali platiti više. Na taj način možemo izbjeći da ograničenje volumena koje definiraju luke, ono što one obično vide kod brodova koji pristaju te luke, dakle da se to smatra nekom granicom, zato što onda to neće dovesti do ulaganja u dodatne kapacitete i također bi to značilo da ćemo naprosto nastaviti poslovati kao što smo do sada i činili, znači da imamo različite uvjete, da svaka luka ima svoje uvjete i neće biti stimulacije za luke da grade nove kapacitete jer oni će onda samo reći evo to je sve nekakav izuzetan slučaj ili dodatna količina, dakle morate platiti za to. Tako da se nadamo da ćemo tu osmisliti jedan dobar kompromis. Što se tiče ovog pasivnog ribarskog e, otpada, dakle ono što e, se nahvata u ribarske mreže, mi bismo htjeli e, razjasniti da ribari imaju pravo da uz naknadu isporuče taj otpad, znači to je naknada koju već sada plaćaju i onda naravno države članice imaju slobodu da e, prihode koriste za druge e, programe o kojima se raspravlja. Dakle, oni, oni programi gdje proizvođač je odgovoran za otpad, dakle da svi dodatni troškovi do kojih dođe u lukama se mogu namiriti iz tih iz zarade. I konačno što se tiče ovih e, vrlo malih i malih nekomercijalnih luka, nas brine nekakva opća, opće izuzeće za e, male luke, znači da moraju imati taj plan za zbrinjavanje otpada i da dostave te planove odgovarajućim tijelima i da integriraju taj plan za zbrinjavanje otpada u infrastrukturu za komunalni otpad. Mi mislimo da kao mala luka, dakle ako ste mala luka to ne znači da nemate e, te službe i dok je luka otvorena možete naprosto izdati potvrdu za naplaćenu naknadu i evo e, rado ćemo dalje nastaviti surađivati sa članicama. Hvala najljepša na vašem izlaganju. Ja, ich glaube, ich kann das relativ kurz machen. Ich habe aufmerksam zugehört, mir vieles notiert. Wir sehen uns... Biću kratka. E, pažljivo sam sve ovo saslušala, sutra ujutro se ponovno sastajemo, imamo dva sata za naš sastanak i onda ćemo riješiti ove nerišene stvari i vidjet ćemo je, koji stav zauzima. Tri stvari, treće zemlje, kao što sam rekla, da, dakle oni mogu e, to primati taj otpad, imamo e, zeleno odnosno ekološko e, ekološki pomorski promet, imamo i definiciju otpada. Vrlo je važno o čemu tu govorimo, da znamo o čemu govorimo. Tako da imamo jedinstven pristup u svim državama članicama. Ne želim da se otpad e, ispušta u more. Moramo imati izuzeća, ali moramo ih pažljivo smisliti. E, to vrijedi i za male i velike luke. Što se tiče ovih naftnih platformi, e, razgovarao sam sa Basom Eichhoutom, on je bio na našem sastanku izvjestitelja o sjeni. Izgleda to naprosto ne funkcionira. platforme su plovila, ali oni naprosto ne, odlažu svoj otpad na obali. Trebamo smisliti neki način da se to dostavi. Naravno, ne može platforma doploviti od luke nego drugo vozilo. Moramo o tome razgovarati sutra. Što se tiče izuzeća za najmanje luke, moramo se pobrinuti da te luke zaista budu izuzete, odnosno one mogu međusobno surađivati ili ako mogu dokazati da e, su priključene na lokalni sustav zbrinjavanja otpada ili kanalizaciju ili države članice, ako to mogu dokazati onda je to u redu. Što se tiče ograničenja ove 100% neizravne naknade, to je nešto što treba riješiti u okviru trijaloga. Imamo različite pristupe ovdje. Ono što je važno je da se sav otpad isporuči na obalu i to je sve što je važno.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 i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i instrument za upravljanje granicama i vize. Dakle, o svemu tome ćemo govoriti istovremeno. A izvjestitelj je gospodin Zlotovski, nadležni odbor je odbor regi. Gospodine Zlotovski, izvolite, imate riječ. Hvala najljepša gospođo predsjedateljice. Na sam naslov ove uredbe je dosta složen i ne možemo ga izgovoriti na pamet. To nam sve pokazuje da se radi o vrlo važnim pitanjima e, koja se tiču naših financijskih sredstavlja, zato moramo raditi na koheziji ovih fondova kako kako bismo mogli i realizirati u okviru našeg e, financijskog okvira. Cilj ove okvirne uredbe je da se smanji administrativne prepreke i da se zajamči dobra učinkovitost provedbe ovih fondova i dobro korištenje javnih sredstava. Dakle, ovo je cilj koji je zaista e, vrijedan. Trebamo ovdje još napomenuti da je teško shvatiti zašto se smanjuje smanjuju sredstva kohezijskog e, fonda u budućem e, financijskom okviru jer to nije opravdano e, financijskim elementima regija. Cilj kohezijske politike nisu u potpunosti ispunjeni za to u okviru e, razdoblja 2020 do 2027, naročito što se tiče infrastrukture, moramo zadržati financijska sredstva barem u onoj razini koju smo imali do sad. Neću ponavljati sve argumente koje možete vidjeti u kratkom obrazloženju našeg mišljenja, samo ću e, spomenuti tri promjene koje predlažem i koje su po mom sudu nužne kako bismo izmijenili prijedlog komisije. Prvo je da trebamo zadržati e, e, razliku između fondova koje imamo sada. Fondove koje su prebačeni ka kohezijskom fondu i fondu za povezivanje Europe. Kao i u sadašnjem u sadašnjoj situaciji e, svi ti fondovi iznose više od 70% i trebaju se podijeliti na nacionalne omotnice i e, vidjeti koji e, od njih je najkonkurentniji. Zatim, mislim da bismo trebali smanjiti za 80 ili 90% fond, kohezijski fond za regije koje nisu najbolje razvijene jer je to nešto što može blokirati ulaganja u infrastrukturu u tim regijama. Mislimo da države članice trebaju doprinijeti više u financiranju ovih eh, projekata. Mano se čini da to jednostavno nije u skladu sa ovim instrumentom koji treba promicati i ulaganja u onim područjima u kojima su ta ulaganja najvažnija i u onim područjima u kojima je najteže doći do ulaganja. Također trebamo zadržati i načelo N plus E, koje imamo sad, jer je to načelo koje vrlo dobro funkcionira. To se koristi za e, izračun vrlo kompliciranih projekata i mislimo da je to jako važno. Predlog komisije da se važeće pravilo N plus 3 zamijeni pravilom N plus 2 je predlog koji nam neće zajamčiti e, brže postupke i mislim da ćemo time samo E, izgubiti određena financijska sredstva. Želim samo još e, reći nekoliko riječi o e, zajedničkoj raspodjeli sredstava sa načelom vladavine prava. To je nešto što ne može uroditi plodom ako se ne bude vrlo jasno E, definiralo na nediskriminacijski način u svim državama članicama. Inače će ovo postati jedan politički instrument koji neće više imati nikakve veze sa dobrom raspodjelom fondova. I to je ono što treba služiti kao osnovni kriterij kada radimo na osnivanju politike za sljedeći program Obzor 2020. Ja očekujem vaše komentare, vaše amandmane i iskreno se nadam da ćemo imati vrlo dobro mišljenje u okviru odbora regiji. Hvala najljepša gospodine Zlotovski na ovom izvješću, a sada predajem riječ gospodinu Vandekampu. Izvolite. Hvala. Ispred EPP-a. Imam čast da nešto kažem o ovom izvješću. Moj kolega Šmit e, iz Austrije također bio to, bila također uključena Klaudija Šmit i ja. Mi ne dolazimo iz zemalja koje koriste kohezijski fond, tako da imamo drugačiji pogled e, na kohezijsku politiku od kolege Zlatovskog. Evo da budem posve iskren, on hoće da sve bude kao što je bilo i do sad i htio bi čak i povećati proračunska sredstva za koheziju. Ova rasprava će biti jako teška. Zato što smo dobili kritičko izvješće e, Revizijskog suda vezano za to da se sredstva iz kohezijskog fonda koriste za brze željezničke linije, za regionalne zračne luke. Što se tiče provedbe RTMS-a. I moram naglasiti da mi znamo koliko je važno su sredstva za koheziju i imamo vrlo jasne smjernice kako se ona treba trošiti. No trebamo im malo kritičnije pogledati kako kohezijska sredstva se zapravo dijele. Naravno, ne želimo se tu uplitati u nacionalne poslove. U našem klubu mi raspravljamo o prijedlogu 3070 stvari e, gledamo iz različitih kutova. Neki kažu da bismo trebali malo strože formulirati situaciju, e, to jest e, to kako se troše sredstva iz kohezijskih fondova. Radi se o novcima za koheziju i ne želimo to trošiti za promet. Ukratko, Ovo je veoma važno izvješće. ali vođenje brige o tome kako se troše ti novci i na šta se osmiravaju je veoma važno. Snažan prioritet e, za mreže, mrežu TNT, to je naravno nešto što želimo, ali kao ja mislimo da to nije pravi pristup u ovom momentu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, em primeiro lugar gostaria de agradecer o trabalho. Hvala kao prvo. Želim zahvaliti izvjestiteljici znači na ovom izvješću, odnosno izvjestitelju. Znam da mi svi želimo da se smanje administracija, da se omogući e, bolje korištenje sredstava, da se izbjegne dupliciranje i da se na najbolji način koriste europski fondovi. Ono što je pozitivno je da se tu žele harmonizirati pravila koja se primjenjuju na različite fondove, tako da svi zapravo služe istom cilju. E, idemo u pravom smjeru i siguran sam da komisija neće e, postavljati prepreke na tom putu. Važno je da se postigne konvergencija među državama članicama i među regijama. E, komisija stalno naglašava taj cilj, ali s druge strane ništa se ne čini sa sredstvima koja su potrebna za to. Tu je paradoksalna situacija. Komisija tu predlaže tekst, tu se izražava bojazan e, i naravno govori se o tome da se treba postići konvergencija, a istovremeno se za 42% smanjuju sredstva koja idu u te fondove. I pritisci iz nekih e, političkih krugova u Europi dovode do toga da imamo taj negativan pristup i zapravo se radi o tim nekim stereotipima, stalno se koriste isti primjeri. Portugal je svjestan toga da mm, ovisno o tome imate li desnju ili u vladu, uvijek se novac e, troši na iste stvari. Ono što nam omogućava da one strukturalne zaostatke riješimo. Portugalski narod zna koliko je tu važna Europska unija i upravo zbog toga većina našeg stanovništva i dalje podržava europski projekt. Da se sad nadovežem na ono što je već rečeno. Taj europski element eh, se želi smanjiti na 70%. Zbog toga neće se moći financirati neki projekti, posebno u prometnom sektoru. To je veoma važno ako želimo poticati razvoj tim regijama. Ne mogu se složiti s ovim kritikama e, komisije vezano za korištenje sredstava i strukturnih fondova i poštivanju e, pravne, pravila pravne države. Dosta se o tome govori. Ako pokušate smanjiti sredstva zbog e, tih nekakvih stvari, to očito jako će loše utjecati. E I to zaista je nesrazmjerno. E, važna su pravila financijske discipline, ali pravila pravne države su jednako važna. Tu možda postoje i gospodarski faktori, nad kojima vlade nemaju nikakve kontrole. I zaista sad izlazimo iz te teške financijske krize koja traje već deset koja je počela prije deset godina. I cijeli niz vlada u različitim državama su zaista dali sve od sebe ali bilo je teško 100% strogo poštivati europska pravila. Mi ćemo predložiti amandmane zajedno s drugim klubovima, da se ćemo poboljšati ovaj prijedlog. Hvala najljepša. Sada u ime kluba ALDE ću govoriti ja. Vidimo dakle da se ovdje radi o mehanizmu upravljanja i raspodjele fondova i da se o tome e, raspravlja sada u različitim vremenskim e, kontekstima država članica. Neke države članice su pogođene gospodarskom krizom, neke političkim krizama o kojima je e, prethodni govornik već govorio. Dakle, postoje kvantitativne i kvalitativne prilagodbe i možemo vidjeti da se ovdje rasprava može obavljati i na nacionalnim razinama, možda više nacionalnim nego političkim. Ako se usredotočim na samo izvješće gospodina Zlotovskija, e, moram priznati da se slažem s većinom njegovih argumenata. Naravno, vidjet ćemo e, što će komisija uraditi sa smanjenjem administrativnih e, troškova, povećanjem fleksibilnosti. To su sve e, aspekti s kojima se mi slažemo i mislimo da će to doprinijeti boljem upravljanju, koherentnijem upravljanju politika Europske unije, jer još uvijek imamo određene probleme velikih razlika između europskih politika koje su u interesu europskih unija i politika koje traže države članice, naročito na području kohezije koje se tiču samih e, država, dakle nacionalnih razina, država koje žele e, nadoknaditi određene nedostatke. Ovdje se suočavamo s prvim problemom i tu se slažem s izvjestiteljem. Bilo bi dobro zadržati mehanizam e, raspodjele sredstava država članica. To je nešto što trebamo, e, ako se bude revidirao, revidirati vrlo, vrlo oprezno. I još nešto je spomenuto u više navrata, a to je da se sve to mora sagledati e, u svjetlu kohezijske politike. Ako želimo nadomjestiti određene strukture, strukturne nedostatke država članica, to trebamo učiniti uz napore e, naravno e, kohezijskih politika, ali isto tako i nacionalne napore. Mora se raditi o specifičnim mjerama, dakle nadoknade i e, to moramo dobro razmotriti s obzirom na financijska sredstva, ali tu bi se možda mogli možda bismo mogli očekivati smanjenje kohezijskog fonda eh, ako se bude više koristio fond za eh, strukturne politike. Dakle, u tom slučaju eh, ne bi se trebalo za te za nadoknadu nedostataka koristiti ti sredstva iz kohezijskog fonda. Slažem se sa izvjestiteljom o tome da se ne uključuje ovdje mjera za održavanje i ne kažem da je to mjera koja je sjajna, ali u okviru refita radi se o mjeri koja bi povećala složenost projekata i administrativnu tipne e, prepreke. Dakle, tu moramo biti oprezni. Radi se o mjeri koja je u teoriji doista opravdana, ali e, u praksi ju je teško premijeniti. Dakle, trebamo izabrati e, između prednosti i mana, ali ja se u svakom slučaju slažem s izvjestiteljem u ovom području i slažem se s njim i e, o e, procentima koje trebamo izdvojiti e, jer iako se radi o malim procentima oni mogu dovesti u pitanje realizaciju određenih projekata u manjim državama. Što se tiče racionalizacije strateškog programiranja i smanjenja prepreka, mislim da je to dobra ideja suprotno onoj ideji da se uvedu e, dodatne studije. Dakle, ovim, ovom mjerom idemo ka pojednostavljenju i mislim da idemo u dobrome smjeru. Imam dva komentara što se tiče financija. To trebamo naravno sagledati u okviru financijskog višegodišnjeg okvira. E, tu moramo imati na umu da e, nam to može zakomplicirati rad na financijskom okviru. I e, iz istih onih razloga koje sam nabrojao malo prije, mislim da ne bismo trebali e, uvoditi sve ove elemente u sve direktive kojih se tiče ovaj predlog. To bi bilo sve. A sada predajem riječ gospodinu Tayloru u ime zelenih. Ne, ne želite govoriti u ime zelenih. U redu, onda u, u tom slučaju predajem e, riječ predstavniku komisije, gospodinu Žiliovu. Izvolite. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Hvala što ste mi dali priliku da ponovno govorim. Želim se zahvaliti izvjestitelju na nacrtu ovog mišljenja i svim e, članovima ovog odbora. Na samom početku želim napomenuti da ovo nije najkraći naziv za uredbu ali želim napomenuti da sama uredba je 15, 50% kraća u odnosu na sadašnju uredbu za razdoblje 2014. do 2020. godine sada to što smo smanjili uredbu za 50% ne znači da smo je automatski za 50% pojednostavili, ali u svakom slučaju mislim da možete i sami primijetiti da smo radili na smanjenju administrativnih prepreka, povećanju fleksibilnosti i da sve to smo uvrstili u sadašnji prijedlog. Ako mi dozvolite, samo želim napomenuti dvije ili tri stvari koje su spomenute. Mislim da tu postoji kontradikt dikcija koja se može uočiti u brigama o kojima se govorilo dakle što se tiče niskog proračuna, naročito za kohezijski fond i zahtjeva za e, višom stopom sufinanciranja Europske unije u istom tom fondu. Jer ako je ta stopa viša, onda će se time smanjiti cjelokupna razina ulaganja. A to je e, zapravo ono što je Europska komisija rekla, ako budemo smanjili sufinanciranje, onda predajemo veću odgovornost državama članicama i samim tim se povećava paket za ulaganje. Želim reći da komisija nema pozitivno iskustvo u odnosu na pravilo N plus 3, e, nema to pozitivno iskustvo o kojem ste govorili ranije i mislimo da je to doprinjelo kašnjenju e, realizacije određenih e, projekata u prošlosti i da je dovelo do određenih izazova u uspostavljanju e, stopa za, za predfinanciranje i da će e, sredstva koja će biti potrebna za 2021. godinu do 2023. godine toliko visoka da će e, smanjiti dostupnost financiranja za predfinanciranje istih ovih programa. Dakle, ako vi već sad razmišljate o situaciji kojom ćete usporiti e, provedbu programa, znajte da će to imati utjecaj i na buduće programe. A to je ono što želimo izbjeći u narednom razdoblju i zbog toga smo se htjeli vratiti na pravilo N plus 2, odnosno pravilo N plus 3 zamijeniti pravilom N plus 2. Što se tiče pozivanja na planiranje investicije i uvjete za e, pokrivanje troškova ulaganja i održavanja. Želim samo objasniti da je ovdje naša zamisao bila ta da to bude dijelom strateškog planiranja na samom početku perioda i da tu države članice moraju pokazati da imaju na raspolaganju sredstva za operativne troškove i troškove održavanja, a za infrastrukturu će se ta financijska sredstva prikupiti kasnije. Dakle, mi ne želimo ovim dovesti do kašnjenja niti nametati e, administrativne prepreke, već želimo samo biti sigurni da države članice imaju na umu cjelokupne troškove ovog projekta, a ne samo troškove koji su potrebni za sami početak, već se iz nacionalnog proračuna trebaju pokriti i troškovi koji će e, se pojaviti kasnije tijekom financiranja e, tog programa. Hvala najljepša, a sada predajem riječ gospodinu Zlotovskiju koji je naš izvjestitelj. Izvolite. Hvala gospođo e, predsjedateljice, hvala svim e, kolegama. Vidim da će rasprava o ovom izvješću biti jako zanimljiva. Možda ako ako mi dozvolite, želim samo dati par općih komentara. Mislim da se svi možemo složiti s činjenicom da se ova financijska sredstva trebaju e, trošiti na e, jedan bolji način, to je naš zajednički cilj i mislim da se nitko tome neće usprotiviti. E, naš kolega iz Portugala je malo čas rekao da iako neke zemlje ne poštuju vladavinu prava, to nepoštivanje vladavine prava se može primijetiti i u gospodarstvu te države i u e, realiziranju određenih projekata. Gospodine zastupniče, želim znati što je za vas država koja poštuje vladavinu prava. Možda bismo za to trebali imati neku definiciju koju bismo mogli iskoristiti u ovom izvješću. Drugo, postoje određena ulaganja koja su sufinancirana E, iz fondova o kojima govorimo. Dakle, ulaganja za koja nije bilo nikakve sumnje e, da država koja e, realizira te projekte poštuje vladavinu prava. Ako sada uvedemo taj element, to će postati absurdno. Ako mi u određenoj regiji želimo otvoriti zračnu luku E, koja je udaljena samo 20 km od e, neke druge zračne e, luke, to bi bilo besmisleno, bez obzira na to što se radi o državi koja poštuje vladavinu prava. Recimo u mojoj zemlji, blizu Gdanska, se je izgrađena zračna luka samo 20 km od već postojeće zračne luke. Što se tiče vladavine prava, tu nemamo nikakvih problema, ali u svakom slučaju e, ovo nije smislen projekt i mislim da je to ono što trebamo uzeti u obzir kada procjenjujemo e, razumnost određenog e, projekta. Mi samo trebamo biti tu kako bismo zajamčili da se financijska sredstva koja su dodijeljena za realizaciju određenog projekta troše na najbolji mogući način a isto tako trebamo biti sigurni da se e, ne rasipamo tim e, financijskim sredstvima. Bez obzira na to radili se o državi članici koja poštuje vladavinu prava ili ne, znam da smo već imali primjere e, u bivšem financijskom višegodišnjem okviru projekata na koje je novac protračan i nadam se da se to više neće ponoviti. E, mislim da će rasprava koju ćemo imati u ovom izvješću biti e, jako zanimljiva. Unaprijed se veselim našoj suradnje i siguran sam da ćemo doći do vrlo konkretnih i dobrih rezultata. Hvala najljepša gospodine Zlotovski. Želim vam podsjetiti da je rok za podnošenje amandmana četvrtak e, drugi listopad. Zakon. Le dépôt est fixé le 5 octobre à midi. Predsjedateljica se ispričava. Dakle, rok za podnošenje amandmana je 5. listopad u podne, a 15.11. E, će se glasati ovom izvješću na našem odboru. E, gospodine Asis, želite ponovno uzeti riječ? Izvolite. Da, želim samo napomenuti nešto i htio bi to reći na vrlo jasan način. Ja znam što je vladavina prava, u potpunosti sam upoznat s tim pojmom i to je nešto što stoji u e, ugovorima Europske unije. Mi možemo sada otvoriti raspravu o tome, iako mislim da ovo nije ni vrijeme ni mjesto, ali želim naglasiti da e, znam što je vladavina prava i znam koje države članice ne poštuju vladavinu prava. Nisam rekao da u tom slučaju e, automatski dolazi do e, gospodarskih problema. Postoje autokratske države u kojima nema nikakvih gospodarskih problema. Jedno i drugo nisu povezani. Ali želim reći da postoje određena pravila e, kojim se, koje se primjenjuju u nekim državama članicama, a koja krše vladavinu prava. Dakle, činjenica da ne poštujete temeljna prava, vladavine prava, ne znači da ćete imati e, gospodarske probleme. Želim samo reći da mora postojati mehanizam koji će sankcionirati takvo ponašanje država članica. A drugo, e, moramo procijeniti e, dobro korištenje fondova i to također nema veze sa poštivanjem vladavine prava. To je mehanizam koji treba biti stalan, kontinuiran i E, to je ono što sam htio reći u mom prethodnom izlaganju. Hvala najljepša gospodine Asis. Gospodin Zlotovski, evo predajem vam riječ još jednu minutu, ali znajte da ovo nije ni vrijeme ni mjesto da se održava rasprava o vladavini prava. Izvolite. No Hvala, gospođo predsjedavajuća. Želim samo reći da mi je drago čuti da moj kolega zna što je vladavina prava i ja znam što je vladavina prava. A ako vi e, znate koje su to države koje ne poštuju vladavinu prava u EU, možda ih možete citirati, možda ne možete reći koje su to države članice i kakvo nepoštivanje vladavine prava ste vi primijetili u tim državama. Eh, ja ću zaključiti ovu raspravu. Ako želite raspravljati o tome, odite eh, popiti kavu i razgovarati međusobno o tome, ali ovo nije eh, predmet ovog izvješća, tako da o tome nećemo razgovarati sada. Želim vas podsjetiti još jednom da amandmane možete predati do 5. listopada u podne, a da će se 15.11. glasati o ovom izvješću. A sada nastavljamo sa našim radom i govorit ćemo o izvješću o provedbi uredbe 1 kroz 2005 o zaštiti životinja tijekom prevoza u Europskoj uniji i izvan Europske unije. A naš izvjestitelj za mišljenje e, i za nadležni odbor Agri je gospodin Keith Taylor. Izvolite. Uh, um, Hvala. Zaista pozdravljam ovu priliku e, da ćemo o ovom e, e, provedbenom izvješću. To je nadležnost koju dijele Agri, Treni i Envi odbori. Svaki komentar o svakom aspektu za koji smatraju da je relevantan u tom području je važan. E, Preispitivanje provedbe e, uredbe 1 kroz 2005. E, zaista je već prošlo vrijeme kad se to trebalo napravilo. Imamo presudu Suda Europske unije kojom je potvrđeno da se ta pravila primjenjuju i unutar i izvan Europske unije dok se ne e, e, dođe do krajnjeg odredišta. Ova uredba e, uopće ne funkcionira u ovom trenutku, ona se prisilno ne provodi, imamo slabe specifikacije vozila, one se, imamo lošu brigu o životinjama tijekom vožnji, na primjer ne poštuju se stanke e, za životinje. Kolege koje su vidjele nacrt izvješća znaju da se traži zabrana svih, svakog prijevoza životinja e, kroz tijekom 8 sati, a za klanje e, više od 4 sata. Želi se dati prednost truplima u odnosu na žive životinje i zahtjeva se e, učinkovitije veće kontrole pomorskog prijevoza. Logika e, u pozadini e, takvih zahtjeva je to što u mnogo slučajeva prijevoza zapravo nije moguće provesti uredbe koje se odnose na transport. Ja mislim da je to pitanje koje e, je vrijedno naše e, velike pozornosti. Želim čuti e, koje su ideje sadržane amandmanima, pozorno ću ih razmotriti. Ja želim dodati tri amandmana u osnovi tri područja, kao postoji i neke druge e, rafinirane stvari. E, ja govorim o gustoći e, životinja u prijevozu. Pokušavamo iznaći načine kako možemo potaći male regionalne klonice i pokretne klonice kako olakšati E, e, prerađivačku industriju hrane. I na koncu e, pozivam na preispitivanje tarifa. Rekli su mi da žive na žive životinje se primjenjuje 10%, posto tarife, a na zaklane životinje 40%. Ako je to tako, mislim da treba postojati poticaj za prijevoz živih životinja. Mislim da to ide i e, dalje od ambicije jedinstvenog tržišta i svakako ne koristi životinjama. E, želimo spriječiti velike zloporabe pravila o dobrobiti životinja. Dakle, rado ću čuti što misle drugi klubovi i sada e, dajem njima riječ. Hvala. Hvala lijepa. E, gospodine Kiselov. Te. Hvala, predsjedavajuća. Ponovo e, govorim u ime kolegice Klaudije. Ona je još uvijek na rodinom dopustu. Držat ću se bilješke koje imam. Dobro bi životinje, to je glavna premisa. Svakako, ako govorite o transportu životinja koje se prevoze u klonice, Europska unija tu to treba imati u, žarištu svoje pozornosti. Naravno, postoje razlike između zelenih EPP-a kada postoje neki problem, zeleni sve ponovo napišu i smatraju da su time nešto popravili. Mi smatramo da je uredba iz 2005. još uvijek relevantna. Vrlo je detaljno navedeno što treba raditi, no problem je u tome da ona nije pravilno primijenjena. Države članice prisilno ne provode uvjete ove uredbe. Klaudija je dala e, e, značajan doprinos raspravi. Treba se pobrinuti da se e, ta uredba 1 iz 2005. bolje poštuje. A komisija bi tu isto tako trebala odigrati svoju ulogu. Možda komisija može odgovoriti na tu primjedbu. Treba ispitati što se tu događa i naprosto bolje treba obaviti te posao. A Onda imamo pitanje upućeno komisiji. E, Europsko tijelo za sigurnost hrane nedavno je izvijestilo o opasnosti od bolesti koje izbijaju tijekom transporta, no da to nije tako velika ta opasnost kao što si neki to zamišljaju. I da stoga E, znanstveno nije dokazana potreba da se skrate vrijeme vožnje. Drugim riječima, više će se dobiti e, mi mislimo da ćemo više dobiti ako se pobrinemo da dobro e, provodimo tu uredbu iz 2005. a ne da pišemo novu. Ako dodajte nove pravila na stara pravila, zapravo gradite kolu u pjesku. Hvala, gospodine Van den Kap. Hvala, predsjedavajuća. Prvo želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu. E, e, ja sam aktivna članica ove skupine E, skupine, no i mene brinu neke stvari, mene brini provedba ove uredbe. Ja vjerujem da e, dobrobiti životinja treba dati prioritet u odnosu na komercijalne ciljeve u smislu transporta, no postoje previše zloporaba i iz tog razloga se ta pravila pravilno ne primjenjuju. Ono što prije svega nedostaje je djelotvorna prisilna provedba i to onda čini tu situaciju još gorom. No ipak većina država članica ratificiralo je Europsku konvenciju o zaštiti životinja. iste države članice, međutim je ne provode. Dakle, treba nam jednoobrazni postupak eh, za te kontrole. Ja sam jedna od potpisnica E, zahtjeva da se osnuje parlamentarni istražni odbor za tu stvar, snažno smatram da to nije sekundarna stvar. Mi sebe smatramo civiliziranim, no nažalost proteklih godina e, e, razgovarali smo o različitim temama kad se radi o zaštiti životinja, osobito prijevozu životinja, ali e, ne samo ovdje nego i drugdje e, komisija nije pokazala dovoljnu osjetljivost e, posebno u odnosu na transport životinja. Možda će se sad tu nešto promijeniti. Hvala. Hvala. I ja bih se želio zahvaliti izvjestitelji na sjajnom pregledu sadašnje situacije u smislu provedbe uredbe o dobrobiti životinja i zaštiti životinja tijekom transporta unutar Europske unije. Slažemo se s izvjestiteljem e, kako je e, napredak u provedbi uredbe 1 iz 2005. nije dovoljan. Tu još uvijek postoje problemi u, smislu dobrobiti životinja tijekom transporta, osobito zbog činjenice što, se, što države članice se strogo ne pridržavaju tih pravila, ne primjenjuju dovoljno. Transport je prijeporno pitanje, očito potrebno je u smislu prijevoza u e, klonica e, to je svakako izvor stresa. i apsolutno moramo zaštititi životinje. Velika većina transporta životinja je transport u e, klaonici, u ciklusu uzgoja životinja. E, to, to znaju biti kratka razdoblja, ali mogu imati snažni utjecaj na taj sektor. To može biti izuzetno šteto ako je transport predugačak ili loše organiziran osim što to utječe na dobrobit životinje, može imati i vrlo negativne ekonomske posljedice. Dakle, transport e, e, mesa, e, trupla puno je učinkovitiji, ima puno više smisla etički i moralno od, transporta živih životinja. Klanje životinja treba biti tamo gdje ih se uzgaja što je više moguće bliže tom mjestu mi bismo ukupno e, to vrijeme prijevoda e, e, životinja uključujući u turistovar, zemljom ili morem Čak i ako se transport vrlo pažljivo planira, životinje su izložene velikom stresu, da treba smanjiti što je više moguće, treba se osloniti i na stručnost i na sposobnost osoblja koji tu sudjeluju životinje odlaze iz poznatog okoliša, to je već e, stresno, e, onda imamo utovar, istovar, to je još stresnije. Dakle, moramo učiniti sve što možemo kako bismo se pobrinuli da europsko pravo štiti dobrobit životinja tijekom prijevoza. Što je više moguće. Hvala. Hvala. Hvala lijepa, hvala i izvjestitelju na izvješću. Da, to je zajednička odgovornost. Ono što je rekao gospodin Motovski, ne e, bi bilo da se životinje kolju što je bliže mogućem mjestu gdje ih se uzgaja. To je problem koji imamo na unutarnjem tržištu Ja dolazim iz ruralnog područja e, gdje imamo male farme, e, prikupljaju ih se za prijevoz. To znači da satima traje dok ne dođu u klonice. Mislim da je dobro da govorimo o toj temi, to je nešto o čemu zaista moramo razmišljati. Životinje kolimo i to treba napraviti u najboljim mogućim uvjetima, a transport je nešto što, u čemu oni osobito ne uživaju. Nemam nam umu neke konkretne amandmane, ali ja mislim da je jako dobro, e, dobro je to činjenica što razmatrate kako e, e, to može razmotriti odbor za transport. Hvala. Hvala. Želim sam reći odboru da 2012. smo imali ogroman broj upita i istraga tih e, grupa za zaštitu dobrobiti životinja Svake puta je posve i jasno uvjeti e, prijevoza tih životinja su stravični i naprosto se ne poštuju propisi, krše se europska pravila i rezultati e, jednog istraživanja na granici s Turskom su e, objavljeni 2016. E, užasni su rezultati. 9% francuskih kamiona je kršilo pravila 2017. studija je pokazala da kamioni koji prevoze ovce ili krave su imali tako niski krov da životinje nisu mogle niti podići glavu koje su im pritiskali leđa. I što se tiče ventilacije i sustava hranjenja, to nije funkcioniralo i temperature su bile 35 pa i 40 stupnjeva što se tiče prijevoza morem. Ta plovila nisu bila prilagođena prijevozu anamazija tih životinja i e, nisu se poštivala nikakva pravila, veterinarska inspekcija nije bila nazočna, e, nisu se poštivali ta pravila da se životinje mogu odmoriti Dakle, e, to sve dovodi do tužnog zaključka e, koji je u 4. travnja prošle godine objavljen u izvješću o reviziji Europske komisije gdje se govori da su e, pravila Europske unije kršena grubo i da postoje velike razlike u postupku sa životinjama za izvoz i želim da to uđe u zapisnik ovdje. Moramo stati na kraj toj okrutnoj praksi koja se nameće životinjama. Životinje više ne smiju trpjeti ono na što ih mi prisiljavamo, moramo zaista tomu stati na kraj. Radi se o besmislenoj patnji koja je posljedica samo toga što mi ne preuzimamo odgovornost eh, za te stvari, moramo poboljšati život životinja i moramo sami sebi postaviti pitanje kako smo došli do te točke da imamo tako katastrofalnu situaciju i ta situacija zaista zahtjeva da e, se osnuje istražni odbor parlamenta koji će to razmotriti. Ovo izvješće će biti ambiciozno i ono će e, ljude nagnati na razmišljanje. E, dajem riječ komisiji. Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala gospodinu Tayloru. Komisija se slaže da životinje ne smiju trpjeti tokom e, transporta, ali ne slaže se da je e, taj prijevoz životinja u Europi užasan. Podaci koje pokazujemo e, to ne podržavaju. Znamo da ima loših primjera, no ako pogledamo općenito sve podatke, milijun životinja koje se prevoze po Europi. Uglavnom je to u skladu sa pravilima. Puno je važnije da se provodi ova uredba koja je sada na snazi. Možemo još uvijek poboljšati. No, što se tiče e, toga što komisija radi na tom planu, aktivno radimo e, i na pomorskom i na cestovnom prijevozu i provodimo revizije, audite u državama članicama. Imamo sada timove u lukama dvije države, članice i uskoro ćemo e, izdati dva izvješća, jedan od pomorskom prometu, drugi od cestovnom prometu. I rado bih pogledala ovo izvješće e, parlamenta da vidimo kakvi su podaci ukupno jer ne smijemo samo gledati ove loše primjere i sagledavati ih izvan konteksta. Naravno do toga ne smije doći i moramo poboljšati situaciju, ali kao što sam rekla, u ovih pet godina koliko je na snazi uredba došlo je do ogromnog poboljšanja e, uvjeta pod kojim se životinje e, prevoze i sada životinje više ne moraju nepotrebno trpjeti. Da se ta uredba e, provodi kako treba, to bi bilo sve bolje. Hvala gospodin eh, Taylor eh, da privede ovu raspravu kraju. Hvala. Ne znam Jeste li vi bili na konferenciji o eh, prijevozu životinja gdje ste vi rekli da 97% životinja koje se prevoze u Europi, Europskoj uniji, da je to u skladu sa mm, uredbom. Da, ja sam barem to čula i evo čuli ste to svi, no tomu naprosto nije tako. Kao što je ukazala predsjednica, 3 milijuna životinja se izvozi iz Europske unije u države koje nisu članice Europske unije svake godine i ta putovanja mogu trajati stotine sati i po dolasku su izloženi brutalnom postupku. To nije prihvatljivo. I mi moramo pronaći način, iako gospodin Van der Kamp nam kaže da je uredba u redu, nego naprosto je problem sa provedbom. A mi vidimo kako je to sve učinkovito. Dakle, da ti standardi koje imamo naprosto nisu učinkoviti jer ne bismo bili sada ovdje i žalili se na to da se zlostavljaju životinje posvuda. Dakle, zaključci ja ne osmišljavam nova pravila, ja naprosto kažem da ono što trebamo učiniti jest vidjeti presudu Europskog suda i držati se logike na kojoj ona počiva. I to upravo želim postići, tako da mi je jako drago da imamo zaista široku podršku i priznanje da postoji problem i nadam se da zajedno sa kolegama i članovima odbora NV Agri da ćemo moći pozitivne korake poduzeti kako bismo spriječili tu, kako bismo stali na kraj toj užasnoj situaciji. Hvala najljepša. Podsjećam da je rok za podnošanje amandmana 27.9. u podne. Ako nemamo nikakvih pitanja pod točkom razno, onda Poštovane kolege, se vidimo na sljedećem sastanku 8. i 9. listopada 2018. godine. A do tad, ugodna večer. Adieu.